Good afternoon, Dobar dan, dame i gospodo. Pozdravljam kolege iz nacionalnih parlamenta i vlada. Poštovane dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam na ovom važnom sastanku za kojeg smo se pripremali dvije godine. Pri prvom pokušaju nismo imali ni jednu prijavu od strane nacionalnih parlamenta u sklopu stalnih predstavništava, stoga se danas jako radujemo vašem dolasku. Zastupljeno je 11 nacionalnih parlamenta, uključujući četiri e, odbora Grčke, Italije, Španjolske, Finske, Hrvatske, Slovačke, Njemačke i Belgije. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Kolega iz Estonije iz Estonije zbog e, krize u zemlji nije mogao doći. Inače bi imali još više predstavnika država članica i jako nam je drago da su Irska, Cipar, Malta, Nizozemska i Slovenija danas ovdje. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Za nas je ova razmjena sa nacionalnim parlamentima izuzetno važna zato što se naš odbor e, bavi sa 80% nacionalnih proračuna i stoga smatramo da je vrlo važno razgovarati s vama, želimo čuti vaša mišljenja, ali želimo i vama prenijeti naše poruke. Još jedan puta hvala na tome što ste došli. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. E, želim i pozvoliti dobrodošlicu gospodinu Lazaru koji je predstavnik Europskog revizorskog suda i koji je zadužen za izračun e, stopa pogrešaka unutar proračuna. On će nas kasnije izvijestiti o aktualnim događanjima. Također želim pozdraviti predstavnika za razješnice 2015. Joachim Celler iz Njemačke, iz Berlina. I želim vam reći da je za nas pitanje kako se sredstva koriste ključno pitanje. To nije nešto sporedno. Dakle, korištenje sredstava nije nešto što e, ne izaziva velik interes. Mi želimo učiti iz proteklih godina kako možemo idućih godina postići poboljšanja. Pozdravljam i predstavnika Europske komisije iz DG e, poljoprivrede, gospodina Mögele, gospodina Martina i iz e, glavne uprave za proračun gospodina Hafta. Vrlo nam je drago da ste danas svi ovdje s nama i zato ću sada odmah riječ dati izvjestitelju za tekuću proračunsku godinu kojom se bavimo, dakle 2015. I želim vas uputiti na to da ste svi dobili svjetlo-plave kartice. To su e, kartice u koje trebate upisati svoje ime ako želite dobiti riječ ako želite nešto reći. A sada riječ ima gospodin izvjestitelj, gospodin Celer, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Poštovani gospodine Lazaro, dragi kolege iz nacionalnih i regionalnih parlamenata, predstavnici vlada, meni je također vrlo važno da vam zahvalim na današnjem dolasku. Smatram da suradnja između članova Europskog parlamenta i članova nacionalnih parlamenta i regionalnih parlamenta da je to vrlo važno pitanje i mi potičemo regionalnu politiku. Regionalna politika postaje sve važnija kada se radi o tome da iznađemo zajedničke ciljeve i da iznađemo način kako postići te ciljeve, kako doprinijeti postizanju ciljeva. Trenutačno se nalazimo u vrlo važnoj fazi Europske unije kada samo pogledamo financijska pitanja, vidimo da se ne radi samo o razrešnicama za 2015. 2015. je posebna godina, jer to je druga godina u novom periodu poticanja, a s druge strane to je prva godina koja je pod odgovornošću sadašnje Europske komisije. Dakle, Europska komisija snosi punu odgovornost za 2015. 2014. to još nije bilo tako, a razrešnica je uklopljena i u e, raspravu o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira, srednjoročnoj reviziji i e, planiranje za 2017. Mi ćemo započeti sa srednjoročnom revizijom višegodišnjeg financijskog okvira i tu vodimo raspravu o tome kako ćemo nastaviti raditi po pitanju poticaja u Europskoj uniji. Europski proračun uglavnom crpi sredstva iz doprinosa država članica, a države članice pak e, plaćaju doprinose koje su prije toga prethodno poreznici uplatili. No, provođenje je onda E, stvar provedbene vlasti na nacionalnoj ili regionalnoj vlasti i to se uglavnom ne odvija u okviru nacionalnih ili regionalnih proračuna. Kako bi sada citirao jednog poznatog njemačkog povjerenika, mi svi sjedimo u istom čamcu. 80% europskog proračuna, kada se on usvoji, odlazi natrag državama članicama. Državama članicama se oni provode u okviru poljoprivredne politike, politike istraživanja, programa istraživanja, kohezijske politike i strukturnih fondova. a da se sredstva koriste u skladu sa smjernicama, sa proračunskim smjernicama, to je jedna stvar koja je važna, dakle moramo se držati propisa koje smo sami iznošli, ali isto tako je i vrlo važno, odnosno sve važnije, je da se postignu ciljevi koji su utvrđeni zajednički na europskoj razini i to pomoću sredstava koji nam stoje na raspolaganju. U ovome kontekstu vodili smo puno rasprava i dalje ćemo ih voditi jer vidimo da postoje poteškoće u postizanju ciljeva jer postoje administrativne poteškoće. Nacionalne države imaju vlastite propise i tamo gdje regije imaju vrlo jaku ulogu, e, tu i one još dodatno imaju svoje dodatne regionalne propise, tako da u e, provedbenom procesu može doći do poteškoća. I to naravno onda predstavlja i veliko administrativno opterećenje. A s druge strane, ako želimo vršiti kontrole, jer to je primarni zadatak našeg odbora, onda ovisimo o onome što dobivamo od država članica, dakle informacije, evaluacije, i mogućnosti Europskog revizorskog suda su ovdje dosta ograničene. I to nas prisiljava na tješnju suradnju, puno tješnju suradnju nego što je to bio slučaj do sada. Jer smatram da se ovdje radi o zajedničkom problemu, zajedničkom pitanju, a to pitanje trebamo riješiti suradnjom. E, vi koji djelujete na regionalnoj razini i u nacionalnim parlamentima trebate surađivati zajedno s nama. Već se veselim raspravi, raspravi unutar tri panela. Čut ćemo mnogo novih informacija, kakvo je stanje stvari kod vas, jer to je jako važno, ne samo za procjenu proračunske godine 2015. već i za daljnje postupanje kada je riječ o europskim strategijama, planovima, provedbi i europskom proračunu. Puno hvala. Hvala. Time ćemo sada dati riječ gospodinu Lazarusa, našem prvom govorniku sa Europskog revizorskog suda. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. E, gospođo predsjedateljice, e, gospodine Zeller, Poštovani izvjestitelju, uvaženi članovi nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, najprije ću zahvaliti predsjedateljici i odboru e, za gospodarstvo koji me je pozvao da sudjelujem na ovom sastanku. Za mene je osobno uvijek čast sudjelovati u razmatranjima, a ovaj puta to činim u nazočnosti uvaženih sudionika iz nacionalnih parlamenata i institucija. Budući da je ovo prva od tri sjednice, a ja ću sudjelovati u sve tri, za početak ću ukratko predstaviti Europski revizorski sud to je e, vanjski revizor Evropske unije i čuvar financija Evropske unije. Revizorski sud ne nadzire proračunska pitanja, već e, pomažemo dajući pravovremene i relevantna izvješća. Pomažemo u nadzoru provedbe proračuna. Jedan od, jedno od izvješća je godišnje izvješće e, o e, računima i o legalnosti i regularnosti transakcije. Ja predsjedam vijeću broj 5 koji je zadužen za financije e, Unije i zadužen sam za godišnje izvješće. E, e, na ovom sastanku govorimo o novom modelu suradnje između nacionalnih vlada i Europske unije. Među dugoročnim ciljevima Europskog revizorskog suda jeste e, da e, trošenje sredstava bude učinkovitije, e, manje komplicirano i da podliježe samo jednoj reviziji. Proračun je planiran za 40 milijardi eura u 2016. godini. To je u okviru višegodišnjeg financijskog okvira od 2014. do 2020. A sredstva su raspoređena po više naslova države članice prikupljaju i pridonose najveći dio prihoda. Europski e, sud, revizorski sud objavljuje o tome posebno izvješće. Na primjer, naše izvješće o G9 u 2013. godini, a ove godine ćemo e, se baviti prijevarama koje se odnose na PDV unutar zajednice e, vlasti u državama članicama biraju projekte za ulaganje E, kao i e, dodatnu edukaciju za naše nezaposlene. Oni provjeravaju i plaćaju potraživanje poljoprivrednika i poslovnih ljudi e, koji vode projekte u kohezijskoj politici, a na to otpada oko 80% sredstava koje troši Europska unija. Premda je prema članku 371 ugovora Europska unija odgovorna, tamo stoji da će se provoditi u suradnji s državama članicama na takav način da bude e, efikasno, učinkovito i ekonomski opravdano i da daje dodatnu vrijednost Europskoj uniji. Imamo neke dugoročne ciljeve koje ćemo uskoro i ostvariti. E, u našem mišljenju iznosimo niz ciljeva e, o tome kako bi se bolje mogle nadzirati e, sredstva koja se troše. O tome ćemo govoriti u ovoj i narednim e, sjednicama. E, dakle, rashodi se, rashodima se upravlja i oni se provjeravaju i dokumentiraju na transparentan način. Pravila moraju biti jasna i jednostavna, moraju donijeti očekivane rezultate i treba izbjeći nepotrebnu e, administraciju. E, revizorski sud temelji svoj rad na nasumičnim uzorcima, na slučajnim uzorcima. E, naš, naša ambicija je da kada se ispune uvjeti primijenimo taj pristup. E, nedavna događanja smo shvatili kao mogućnost, na primjer kad je riječ o ozelenjavanju, gdje koristimo e, dio, dio studije o stopi pogrešaka. Naše izvješće predstavlja daljnji korak u tom procesu. Konačna odgovornost za provedbu proračuna se nadzire, a u tome igra ulogu i Europski parlament. Odbor za gospodarstvo je važan dio tog procesa. Međutim, kao što je već rečeno, e, oko 80% sredstava troše tijela u državama članicama. ECOFIN će dati preporuku Europskom parlamentu e, o razriješnici. Prema tome nacionalni parlamenti ovdje imaju dvostruku ulogu. Oni nadziru svoju, svoju vladu, a kada su suočeni s odlukama, na primjer o sufinanciranju, o koheziji e, ili o isplati e, korekcija za rashode u poljoprivredi, mi ćemo im pomoći u toj funkciji nadzora. Naše godišnje izvješće, kao što sam već rekao, govori o pravilnosti troše rashoda, prihoda i rashoda. Učinak koji se postigne po kohezijskim projektima E, upotpunjava sliku rashoda Evropske unije. Hvala. Hvala. Odmah ćemo nastaviti i dajem riječ gospodinu Mogeleu iz e, Odbora za poljoprivredna pitanja. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, Gospodine izvjestitelju, uvaženi članovi ovog odbora, gospodine Lazaru, mogu se samo pridružiti onome što je rekao gospodin Lazaru. Pozdravljam ovu mogućnost za razmjenu mišljenja među gotovo svim razinama koje sudjeluju u rashodima Europske unije, u uporabi sredstava Europske unije. Sada imamo priliku reći jedni drugima gdje postoje problemi i potražiti rješenja. Kao što je rekao e, prethodni govornik, e, svi smo svi radimo na istoj stvari. E, sada da se osvrnem na temu svoje prezentacije. Riječi, povjerenje i nadzor se često izgovaraju zajedno. Svi znamo čuvene, odnosno poznate uzrečice, na primjer povjerenje je dobro, ali nadzor je bolji. Wikipedia kaže da povjerenje znači da jedna strana vjeruje ono što radi druga i stoga napušta nadzor. No, to vodi do rizika neuspjeha ako se druga strana ne bude ponašala kako treba. Dakle, e, nadzor i povjerenje su usko povezani. E, nadzor je temelj povjerenja, ali koliko nadzora je potrebno i koliko povjerenja želimo. Ja ću razmotriti na ta pitanja e, iz točke gledišta e, raznih sudionika e, kao i osobe koja vodi, koja je zadužena za proračun revizorski sud i komisija utvrđuju e, stopu pogrešaka za 2015. godinu to je bilo 2,5% što je malo iznad materijalnosti znači da e, smo e, sigurni za 97% i više u prvom stupu je greška 2,2%, a e, u e, drugom stupu je još uvijek dva e, iznad praga, što znači da trebamo i bolji, poboljšati situaciju. No, slika se razlikuje kad govorimo o aktivnostima u stupu 2, ovdje vidimo e, da e, e, su izvena sredstva za 24 platnih agencija koja su imale veliku stopu grešaka i nije našlo dovoljno faktora koji ublažuju taj rezultat uprava Agri je došla do tih ocjena zbog toga što je koristila i druge izvore revizija kao i vlastite, kao na primjer revizorski sud i e, tijela iz država članica za certifikaciju. To znači e, da e, se ne može raditi bez kritičke mase rada na reviziji. E, mi smatramo da nemamo razloga pretpostaviti da bi nam države članice svjesno davale pogrešne ili manipulirane podatke. Međutim, znamo da nadzor koji čine agencije za plaćanja ne e, uspiju pronaći sve greške i nepravilnosti koje postoje na terenu. Stoga DG e, Agri kada izračunava stope e, grešaka koristi sve moguće informacije e, revizija i što više imamo čvrstih mišljenja, utemljenih mišljenja, to će više komisija moći koristiti E, te podatke u svom radu. I mogu samo naglasiti da i mi kao i revizorski sud e, smo jednako zainteresirani za pristup sa jedinstvenom revizijom. E, pritisak na korisnike i agencije za plaćanja se često podvrgava kritici. kaže se da je preveliki pritisak, da je preveliko administrativno opterećenje no, ako analiziramo te kritike, e, riječ je o dva različita fenomena. Prvo, zbog kompleksnosti same politike, a o tome se često govori kad je riječ o ciljanim dijelovima zajedničke poljoprivredne politike, osobito drugi strup. A drugo, zbog preteških i prestrogih kontrola i kazni na razini korisnika e, i navodno e, previše e, revizije načina kako agencije za plaćanja isplaćuju sredstva. E, na koji način e, možemo dakle osigurati e, pravilna plaćanja i manje stopu pogrešaka ja bih e, govorio o četiri glavna e, čimbenika e, koji dovode do nadzora i revizija. Prvo mogu reći da složenost nadzora i revizije u velikoj mjeri ovisi o složenosti političkih mjera, što znači da treba pojednostavniti zajedničku poljoprivrednu politiku ako želimo jednostavnije revizije. E, povjerenik Hogan e, ide tim putem od početka svog mandata e, time što je predložio niz pojednostavljenja u uredbama komisije. Isto tako se bavi moderniziranjem i pojednostavljanjem pravila u omnibus prijedlogu. To nije uopće neambiciozno jer iskustvo nam pokazuje da proces proces donošenja odluka u izradi zakona nije poznat po jednostavnosti. E, nadalje, pogledajmo koja je razina sukladnosti koja se očekuje. Trenutno je to 98%. Nema sumnje da e, to e, dovodi do e, detaljnih i zahtjevnih provedbenih pravila i do strogih kontrola. To osobito vrijedi za drugi e, stup gdje je stopa grešaka dosta visoka kako bismo bolje prilagodili prag E, čini se da se naime ne želi prag promijeniti, ali e, treba ocijeniti e, stope u svjetli korektivnog kapaciteta i razine ambicije političkih mjera. Dakle, kad se uzmu u E, obzir buduće financijske korekcije, onda to očigledno spada ispod praga. Nadalje, gdje god je moguće treba koristiti moderne tehnologije i informatička rješenja. E, integrirani sustav IACS S e koji koristi daljinske senzore i uvođenje E, nove aplikacije od strane poljoprivrednika, e, sve to pokazuje e, kako se može pojednostavniti primjena na terenu i isto tako nadzirati rashode. Svi trebamo učiti od iskustva sa IACS-om gdje se već koriste javno dostupne informacije za poljoprivrednika i gdje se se unapred e, pregledavaju e, prijave e, kako bi se ispravile greške prije nego što one postanu definitivne. Nadalje, E, važne su e, kontrole na temelju analize rizika, e, tako da agencije za plaćanja sada mogu smanjiti stope kontrola na terenu za osnovna plaćanja ako njihovi kontrolni sustavi dobro funkcioniraju. U buduće se ta opcija može proširiti i na druge programe potpora pod uvjetom da se na uvjeriv način dokaže da se možemo osloniti na nacionalne kontrolne sustave. E, u tom bi slučaju e, opća uprava za poljoprivreda mogla se još više usredotočiti samo na one platne agencije gdje postoji veći rizik e, što nas približava načelu jedinstvene revizije e, čime će naša revizija postati učinkovitija i bolje ciljana. Na kraju bih vam iznio neka preliminarna razmišljanja o tome tako pojednostavniti pravni ukvar za, okvir za ruralni razvoj nakon 2020. godine. U buduće potpora Europske unije mora uglav, e, primarno ovisiti o postizanju prethodno dogovorenih ciljeva i rezultata, a ne na sukladnost sa nizom uvjeta za e, prihvatljivost. Treba se, e, trebaju se postaviti ex ante uvjetovanosti e, i treba se programirati e, obzirom na postavljene prioritete što znači da bi se razina sukladnosti mogla ograničiti na dobro financijsko upravljanje i poštivanje procesa. Dakle, na primjer, samo ću spomenuti e, pravila za okoliš e, gdje se može dobiti potpora. E, nadzorna uloga Europske unije bi se tada usredotočila na dva područja, na postizanje rezultata i kontrolom pravila na razini Europske unije. treba razmotriti e, da li će se ocjena e, činiti na regionalnoj razini ili na razini države članice. Komisija e, bi sa ex ante uvjetovanostima osigurala pravilnu primjenu sredstava. E, očigledno nakon 2020. treba pojednostavniti pravni okvir za ruralni razvoj, e, čime će se e, smanjiti teret nadzora na razini nacionalnih država i platnih agencija. Na kraju će se, će se ispuniti E, razina nadzora koja je potrebna za Europsku uniju i stvorit će se prostor za povjerenje u provedbi e, u provedbi tih sredstava u državama članicama. Hvala. Hvala. Odmah ćemo nastaviti sa ministrom poljoprivrede i Saske. Jako nam je drago što se danas ovdje s nama. Što se tiče izreke povjerenje dobro, kontrole još bolja, tu ću vam navesti neke brojke. Po pitanju ruralnog razvoja, Savezna zemlja Saska ima e, pogrešku, stopu pogreške od 2,7% i e, glavna uprava za poljoprivredu je povisila ovu e, stopu. Stoga želim reći da je za nas ovo pitanje koliko su pouzdani podaci koje dobivamo od država članica, to je pitanje od odlučujuće važnosti jer samo tako ćemo biti uspješni, samo ako se možemo doista pouzdati u te brojke. To bi bilo veliko olakšanje. A sada se, gospodine ministre, veselimo vašem izlaganju. Izvolite, imate riječ. Puno hvala, gospođo predsjednice predsjedavajuća, gospođo Gresle, dragi zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici država članica, predstavnici komisije, poštovane dame i gospodo. Zahvaljujem se na ovoj mogućnosti da možemo iznijeti svoju prezentaciju o poticajima nakon 2020. E, naravno, ovdje je glavna riječ vodilja pojednostavljenje i mi smo odabrali jedan malo drugačiji pristup, no prije toga bih rekao nešto o Saskoj. Mi smo jedna od novih saveznih država u Njemačkoj i kao što ste rekli mi tekako profitiramo ovih zadnjih 25 godina kada je riječ o europskim poticajima. Bez e, tih poticaja razvoj Saske, kakvim smo ga doživjeli zadnja dva desetljeća, ne bi bio moguć. Svi mi znamo koliko je Europa važna za nas, koliko je Europa važna za regije koje se još trebaju razvijati i stoga nam je izuzetno važno da iznađemo postupke koji će na kraju biti provedivi u državama članicama. To je naš cilj. Na početku smo si postavili pitanje a ako sada svi govore o pojednostavljenju, zašto je ono tako teško postići? Mislim da je jedan od razloga taj da ako razmišljate o sustavu, onda ćete shvatiti da e, se mogu postići parcijalna pojednostavljenja, no možda će to negdje drugdje dovesti do veće složenosti. Stoga mislim da nam je potreban jedan sveobuhatni prijedlog, a ne samo izmjena detalja. Osim toga vodimo i raspravu o tome koliko ćemo proračuna e, dati poljoprivredi, zaštiti okoliša i drugim područjima. Mislim da tu postoji velika proturječnost i stoga smo mi počeli govoriti samo o upravnim mjerama bez obzira na to koliki postotak će se dati određenim područjima. Jer želimo naći rješenje koje će biti prihvatljivo svima. Kao što su prethodni govornici već rekli, potrebni nam jedan provedivi pravni okvir koji je korektan. Kratko rečeno, potrebna nam je suradnja država članica, nešto što je provedivo u državama članicama. Naravno da su potrebne jasne sankcije, o tome uopće ne raspravljamo, to ne dovodimo u pitanje, ali treba razlikovati između namjernih grešaka, odnosno prevare i postupovnih grešaka. I vrlo je važno da povratimo povjerenje u Europu u ovom svijetu koji se oteo kontroli. Jer to nas ujedinjava. Što se tiče okvira uredbi, mislim da smo tu saočeni sa čitavom džunglom uredbi Mi smo izradili jedan program od 80 stranica i 30 stranica se odnosi na aktualni program. Radi se o 60 smjernica sa više od 2000 stranica teksta. Tu je već veliki problem. Ako sve to želimo objediniti i ako se želimo držati ovih propisa prilikom svake kontrole, onda nećemo moći izbjeći greške. Čak i ako imamo vrlo specijalizirane specijalizirana tijela na kraju nećemo moći provoditi sve propise tu su greške već unaprijed programirane. Stoga se veselim da prethodni govornici govore o orijentaciji ka cilju. Vrlo je važno da postignemo na kraju krajeva cilj, a nije odlučujuće hoće li ploča biti 2 cm premala ili prevelika. To nisu prave greške, to su greške koje možemo ispraviti, ali ih ne trebamo sankcionirati. Sami kontrolni sustav je također već bio spomenut. U međuvremenu Saskoj imamo jedan kontrolni sustav sa 12 institucija. 12 institucija provodi kontrole. To su dakle tijela koje često e, provode iste stvari, stoga nam je e, potrebna jedinstvena revizija. Mora biti jasno tko je zadužen za koju kontrolu u saveznoj zemlji Baden-Württemberg postoji također revizorski sud koji je u zadnjem periodu utvrdio da se u saveznoj zemlji Baden-Württemberg uložilo 100 eura kako bi postigli i dobili 300 eura poticaja i svi smo se složili oko toga da je to nedopustivo. Zatim bio još jedan ekstremni slučaj gdje je korišteno 9000 e, eura Mislim da smo na krivome putu po tom pitanju i u Saskoj postoji čitav niz primjera. Zatim, bilo je grešaka gdje je sama savezna zemlja Saska morala snositi posljedice i na kraju donesen zaključak da trebamo biti sigurni da ćemo postići cilj. Ako nismo sigurni da ćemo ga postići, onda se povlačimo iz programa, više ne podnosimo zahtjeve. Imamo puno iskustva po tom pitanju kao podnositelji zahtjeva. Dakle, treba postaviti pitanje što je najjednostavnije i što ćemo sigurno postići i to onda treba i uzeti u obzir. Stoga smo odabrali pristup Dakle, odabrali smo pristup da na temelju postojećeg sustava provedemo jednu drastičnu redukciju postojećeg sustava. Dakle, mi želimo uh, pojednostaviti regulativu, želimo imati uh, uredbe koje više nisu tako centralne, ne želimo preopsežne smjernice, dakle želimo uh, opis postupaka potrebno je optimirati postojeće sustave, to su prethodni govornici već napomenuli i navodno što se tiče povjerenja, to je vrlo važno pitanje, ono nam je potrebno. Mora biti jasno što je potrebno e, podvrgnuti reviziji, što je potrebno certificirati i kada se utvrde greške potrebno je te greške i sankcionirati. Tu se svi slažemo oko toga. Ovaj primjer koji sam e, naveo, gospođa predsjedavajuća, e, mi smo imali 2,7% stopu pogrešaka i Europska komisija je iz toga napravila 4,4%, odnosno komisija utvrdila 4,4%. Dakle, tu se nije radilo o prijevarama, to su bile postupovne greške. I to bi također trebalo razlikovati Zato je naš pristup takav da nam je potrebno djelovanje usmjereno ka cilju, a ne da se fokusiramo samo na sam postupak. I već je spomenuto načelo jedinstvene revizije. Jako je važno da bude jasno tko je za što zadužen u idućem periodu. Još jedan puta želim naglasiti da nam je vrlo važno da se unutar u sklopu kontrola moraju otkrivati prijevare, ali isto tako je važno raditi i na ponovnoj uspostavi povjerenja u državama članicama kako bi se ponovno uspostavilo e, povjerenje u državama članicama. Moramo o tome raspravljati. Do sada smo imali vrlo pozitivne rezultate jer ne smije se dogoditi da upravo one regije kojima je kojima su ova poticajna sredstva najvažnija, da ih ona na kraju ne dobiju. Potreban nam je radikalan novi start i stoga Želim to naglasiti. Još jedan puta puno hvala što sam danas e, bio ovdje s vama. Puno hvala. Hvala na inovativnim prijedlozima o kojima ćemo raspravljati. A e, naš e, estonski govornik koji je bio na dnevnom redu, danas nažalost nije mogao doći zbog krize u vladi. A sada riječ dajem gospodinu Pereri iz Portugala. Izvolite gospodine Perera. Muito boa tarde, senhora presidente. Dobar vam dan, dame i gospodo, poštovani kolege. Uistinu mi je veoma drago što vam mogu iznijeti e, stavove portugalskog e, parlamenta vezano uz ovu temu. Nastojimo ići u smjeru Europe koja će biti bolje povezana sa svojim građanima i u kojoj će građani bolje komunicirati s institucijama Europske unije. Što se tiče Portugala, tu je uglavnom riječ o apsorpciji europskih fondova općenito, a osobito nekih fondova. Kao što zacijelo znate, E, Portugal je ona zemlja koja je izvukla najmanje e, sredstava, imala najmanje koristi iz e, kohezijskih fondova Europske unije, financijski gledano E, Portugal je imao koristi, portugalska poljoprivreda također je imala određene koristi, što je utjecalo na produktivnost, inovacije, marketing i mnoge druge sektore. No, što se tiče iznosa sredstava u proteklim desetljećima mislimo da bez tih sredstava ne bismo imali održivu poljoprivredu kakvu danas imamo. Portugalske vlasti teško bi mogle pružiti financijske potpore na istoj razini. Međutim, postoje problemi sa provedbom Um, na ovaj način financiranih eh, projekata. Jedan od problema je nedostatna komunikacija s komisijom, odnosno nedostatna fleksibilnost u pronalaženju rješenja. Primjerice, 2008. godine države članice eh, imale su na raspolaganju određena sredstva kako bi mogle ispoštivati pravila a osobito kako bi mogle prilagoditi svoje sustave. Dakle, mislim da treba razmotriti neke dijelove sustava, a osobito sustav revizije. E, tak sustav revizije u ovom trenutku je veoma dobro razvijen, međutim postoje e, određeni dijelovi koji nisu dovoljno jasni i e, postoje nedostatne smjernice od strane komisije. 2015. godine dobili smo osvrt na neke nepravilnosti za sredstva isplaćena portugalskim poljoprivrednicima u razdoblju između 2009. i 2011. godine. Stopa pogreške bila je 3% veća od dopuštene razine. No, unatoč svim nastojanjima potrebna je bolja suradnja između lokalnih vlasti i komisije kako bismo e, mogli na odgovarajući način spriječiti takve greške e, i bolje iskoristiti sredstva iz zajedničke poljoprivredne politike. unatoč svim najboljim namjerama, naime trenutačni sustav e, nije na odgovarajući način prilagođen stvarnim potrebama na terenu. Ako e, pogledate te mjere, one mogu e, imati negativan učinak na produktivnost u poljoprivredi, recimo kad je riječ o e, pravilima vezanim uz kvalitetu hrane, e, Važno je da pravila budu dovoljno fleksibilna da odgovaraju i tradicionalnoj proizvodnji. U Portugalu se pravila nisu tumačila na dovoljno fleksibilan način, pa je ugrožen određeni dio naše tradicionalne proizvodnje. Dakle, trebamo razlikovati tradicionalne i jedinstvene proizvode. Upravo ti proizvodi su važni za održivost naše poljoprivredne proizvodnje. Htio bih vas samo podsjetiti da mi imamo preko 200 zaštićenih proizvoda, proizvoda zaštićenog geografskog podrijetla, a za njih su potrebna fleksibilnija pravila zajednice. to bi moglo na pozitivan način utjecati na poštivanje e, pravila. Potrebno nam je i da imamo odgovarajuću ciljanu politiku i da uzmemo u obzir e, različite realnosti pojedinih modela poljoprivredne proizvodnje koji postoje diljem Europe. Dakle, bit će potrebno da se naprave prilagodbe lokalnim okolnostima. Hvala. Hvala. Ja sam vam također htjela navesti neke brojke što se tiče IFE u Portugalu i ruralnog razvoja. 2015. smo imali 3,3% stopu pogreške. Dakle, e, to su bila nepravilno potrošena sredstva. A komisija je povećala tu stopu na 10,4%. 2013. kod direktnih plaćanja isti postotak. E, prijavljeno je 0,82, a povišeno je na 3,3 3 što se tiče direktnih plaćanja. Ove godine situacija je nešto bolja, to imamo 6,6%. Prvotno je primljeno 1,5% stopa pogreške. Dakle, kada govorimo o ovoj temi, onda moramo govoriti i o dosadašnjim brojkama ja se slažem s vama da je, nam je potrebno manje kontrola, ali bilo bi dobro da se onda možemo više pouzeti u do sada provedene kontrole. O tome bismo trebali razgovarati i sa komisijom, kako to postići, jer ovo što ste rekli, razmjena informacija, e, bolja komunikacija sa lokalnim tijelima, s time se slažem i to se uvijek iznova potvrđuje. A sada kolegi Balaurasu iz Grčke dajem riječ i želim naglasiti da što se tiče Grčke, mi smo već dva puta posjetili ovu zemlju i što se tiče direktnih plaćanja smo utvrdili postizanje boljitka. Naravno, što se tiče ruralnog razvoja, situacija još nije idealna. E, stopa pogreške prema procjeni e, komisije 5,0,1%. Dakle, želim naglasiti ove brojke, zato što smatram da je važno da znamo o čemu uopće govorimo da ne bi e, jedni pričali jednom, a drugi o drugome. A sada kolega iz Grčke ima riječ, izvolite. Hvala e, vam lijepo predsjedateljice. Ne želim sada ovdje iznijeti cjelokupnu analizu brojki, jer kao što su i drugi kolege rekli, uvijek postoje i neka druga istraživanja i neke druge analize koje međusobno razmijenjuju Brisel i nacionalna nadležna tijela. No, ako pogledamo kumulativne brojke, vidimo ono što ste i vi rekli na početku svoga izlaganja, a to je da način na koji se upravlja određenim fondovima utječe i na razinu grešaka. Greške su gotovo iste kad imamo djelomično upravljanje i nadzor od strane odbora s jedne strane i s druge strane kad imamo izravno upravljanje od strane komisije. Drugim riječima mislim da pojednostavljenje, smanjenje birokratskih procedura su e, doista važni ako pogledamo količinu birokracije koju danas imamo, vidim da je ona doista velika i da treba poboljšati sveukupno upravljanje i naravno smanjiti e, razinu pogrešaka, a to se može postići upravo smanjenjem birokracije. Nadalje želim reći kako je naše mišljenje e, o zajedničkom upravljanju, dakle upravljanje koje radi Brisel u Um, suradnji sa tijelima u nacionalnim državama. Mislim da to svakako pridonosi tome da um, građani naših država imaju uh, više povjerenja da dijele zajedničku viziju o Europi. Također je važno da uh, pristup uvijek bude fleksibilan i proporcionalan. Nadalje, gospođo predsjedateljice. Želim reći kada govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, ako je promotrimo, ako promotrimo kako se ona razvijala od svojih početaka pa do danas, od nje smo doista svi imali koristi. Međutim, ako pogledamo kako je ta politika utjecala na pojedine zemlje, možemo vidjeti da su veće države članice imale mnogo više koristi od zajedničke poljoprivredne politike nego male zemlje. I ono što Brisel nije predvidio, to su neki tradicionalni oblici uzgoja, e, malog uzgoja, e, koji također treba zaštititi. Dakle, važno je pružiti potporu i malim zemljama. Neki poljoprivrednici su iskoristili takve E, privremene vrste potpora, ali nažalost izgubili smo mnogo tradicionalnih oblika uzgoja. Od toga bi recimo Grčka mogla imati koristi, a samim time i čitava Europa. Nažalost, ono što danas imamo jest da 75% brojki u našem poljoprivrednom sektoru, odnosno proste 75% proizvoda u našoj prehrambenoj potrošnji čine uvozni proizvodi, a tradicionalna proizvodnja gotovo da i ne postoji. Tradicionalna proizvodnja uopće nije uključena u zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, općenito smatram da je potrebno da ta politika bude fleksibilnija kako se male zemlje ne bi možda promatrale pojedinačno, ali kako bi se recimo promatrale u skupinama po pojedinim regijama i kako bi se omogućilo bolje funkcioniranje, učinkovitije funkcioniranje zajedničke poljoprivredne politike u tim regijama, odnosno u tim zemljama. Mislim da naše povjerenstvo također mora ponovno uvesti odredbe vezane uz hranu, zato što sada možemo doista vidjeti velike razlike u pojedinim zemljama, u pojedinim segmentima. Recimo, u Njemačkoj imamo višak proizvodnje od 9% BDP-a, a to je nešto što ugovori zabranjuju ako postoji deficit koji je veći od razine koju dopušta e, ugovor, e, te zemlje bivaju kažnjene, pa bi onda trebalo kazniti i one zemlje koje proizvode višak veći od dopuštenog. Hvala. Hvala, a sada reći ima kolega iz Italije, gospodin Martini. I tu ćemo rasnavesti brojke što se tiče ruralnog razvoja. Imamo nove informacije i vrlo različite rezultate koji su se donekle poboljšali u Italiji, no postotak iznosi 1,35% koji je korigiran na 5,5%. A što se tiče izravnih plaćanja, ona su vrlo važna zato što e, se ovdje troši velik dio novca, To imamo e, AKEU, tu se situacija poboljšala. Mislim da bismo zajednički bili e, puno jači ako bismo svi radili ka istom cilju. Gospodin Martini, evo izvolite, imate riječ. <clears throat> Zahvaljujem predsjedateljice. Ja neću govoriti o brojkama niti o konkretnim politikama koje su ovdje spomenute. Došao sam kako bih rekao da talijanski senat uvelike podupire bolju i jaču suradnju sa nacionalnim parlamentima kada je riječ o kontroli provedbe europskog proračuna kako bismo svi zajedno ostvarili korak naprijed i ostvarili bolje rezultate. Od 2009. godine mi kao Senat učinili smo mnogo, provodi se istraga vezana uz korištenje zajedničkih sredstava, zajedničkih fondova i na temelju te analize donijeli smo određene odluke, odlične rezolucije. Uvidjeli smo ovdje e, da je potrebno riješiti određene probleme koji se odnose na administrativna opterećenja, ali i na kontrolu ex post kontrolu koja se provodi. Dakle, kao što ste i sami rekli, došlo je do poboljšanja i nekih općenitih e, poboljšanja. Dakle, smatra se da je e, rezultat koji smo zabilježili 31. ožujka ove godine u svakom slučaju mnogo pozitivniji. Vlada je također Eh, angažirala jednu agenciju koja se bavi upravo tim pitanjem i to je dalo rezultate, a i regije, dakle naše eh, regije koje se bave ovim i koje provode eh, projekte su uvelike uključene u taj rad. Ja sam bio E, na čelu e, regije Toskane prije nego što sam postao senator i to deset e, godina i sjećam se rasprave koje su se vodile vezano uz regije. Dakle, problem nije bio da se Europa regionalizira, nego da se regije europeiziraju, dakle da počnu koristiti i provoditi one instrumente koje predviđa europski ustroj. 22. studenog naš senat će također ugostiti goste iz e, Europskog revizorskog suda e, koji će također iznijeti jednu analizu trenutačnog stanja, dakle i to je jedan element te suradnje i u svakom slučaju mislim da se tu može učiniti i više da možemo iskoristiti određene e, podatke koje imamo na temelju izvješća revizorskog suda, e, dakle kroz agenciju za teritorijalnu koheziju. Možemo također navesti primjere dobre prakse u korištenju europskih kohezijskih fondova, jer bi od toga svi mogli imati koristi. Dakle, nastojimo prevladati to načelo use it or lose it, dakle iskoristi ili izgubi, ali znamo da ćemo o tome danas još poslije govoriti. I na kraju želim reći kako bi doista bilo dobro razviti oblike suradnje koji bi e, bili na parlamentarnoj razini i koji bi bili trajni e, i koji bi naravno uključivali i kontrolu proračunskih sredstava. Zahvaljujem e, na tome što ste mi dali priliku da se javim. Hvala vam. Ove teme nisu popularne u državama članicama, to treba naglasiti. Mi znamo da države članice, da se one uvelike razlikuju kada je riječ o postupanju u sklopu poljoprivredne politike, po pitanju upravnih kapaciteta, neki imaju veće probleme, neki imaju manje probleme. Stoga bi naša želja bila da nacionalni parlamenti, prije svega onih država koji imaju više problema, da se oni pojačano pozabave ovim temama. Stoga sam zahvalna e, i Italija je jedna takvih zemalja gdje ima više problema kao i Španjolska zatim e, i e, Poljska masivno koristi strukturne fondove. Mi pokušavamo u Grčkoj postići dobre rezultate. Jučer smo raspravljali o tome na e, odboru, o projektima Europske unije, o strukturnim projektima. Dakle, pokušavamo pokazati dobru volju i zato bi dala gospodinu Mögeleu još jedan puta riječ, jer imamo e, problem kontrola na papiru, ali kontrole na licu mjesta iznose 5% ili manje. I u tim slučajevima gdje se provode kontrole na licu mjesta, tu se te kontrole vrlo opsežno provode. Mi moramo opravdati e, ove izdatke pred poreznim obveznicima, pa se postavlja pitanje kako učinkovitije organizirati kontrole i kada sagledate problem sa više strana, uvijek ćete doći do zaključka da sadašnji sustav je sustav koji je još najmanje birokratiziran. Ja sam već 13 godina u ovom odboru i moram reći da još uvijek nemam bolju ideju. Ako i vi imate bolju ideju, samo nam ju recite. Ali Trenutačno se nalazimo u teškoj situaciji jer smo suočeni sa određenim jasnim problemima u državama članicama, ali nemamo rješenja za njih. A sada bi nam možda gospodin Mögele mogao reći kako riješiti te probleme. Izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Pa da, doista ništa nema lakše od toga. No krenut ću od ovog posljednjeg komentara koji ste upravo iznijeli, jer mislim da on baca određeno svjetlo na funkcioniranje kontrolnih sustava koje trenutačno imamo. Rekli ste da imamo 100% kontrola koje provodimo, ali samo 5% na licu mjesta. Pa mi tih 5% nikada ne bismo si mogli priuštiti kada se onih 100% administrativnih kontrola, dakle dokumentarnih kontrola, ne bi radilo toliko učinkovito. I sve što radimo na toj administrativnoj razini temelji se e, na odgovarajućem e, sustavu analize e, i utvrđivanja rizika što se doista dobro radi i radi se na terenu, dakle u državama članicama. Mislim da je to nešto što je doista dalo rezultate. Gospodin Pereira iz Portugalskog parlamenta spomenuo je financijske korekcije 2008. i narednih godina E, te korekcije bile su povezane sa e, područjima koja su se ticala e, problema utvrđenih na terenu, dakle sa u konkretnom slučaju Portugala bilo je problema sa e, podjelom zemlje, odnosno zemljišta i doista trebam čestitati e, Portugalskoj agenciji za plaćanje koja je tu odradila ogroman i veoma dobar posao i ostvarila napredak. Slično mogu reći i za Grčku. Godinama surađujemo s kolegama iz Grčke i došli smo do trenutka gdje možemo reći da njihov sustav uistinu dobro funkcionira. Mogu samo pozvati grčki parlament da osigura da se sustav i održava te ažurira, redovito ažurira kako bismo osigurali da evo ove pohvale koje sam upravo izrekao ne budu nešto jednokratno, nego da istu pohvalu mogu ponoviti i za godinu dana i za nekoliko godina. U svakom slučaju važno je reći da je ostvaren velik napredak. E, kada ustanovimo e, sa revizorskog suda da je ukupna stopa grešaka 2,9, a za prvi stup 2,2, to znači da mnogo toga dobro funkcionira. Međutim, e, nisu svugdje stvari iste, ne radi se svugdje isto. Postoje agencije za plaćanje u kojima e, se mnogo toga radi dobro i to uglavnom zahvaljujući činjenici da se Ajax sustav dobro koristi, dobro održava i same samim time daje dobre rezultate. Dopustite nekoliko komentara, krenut ću od ministra Šmita koji je rekao nešto što su i drugi ponovili, dakle radi razliku između formalnosti e, i prijevara ja kao dužnosnik zadužen za pripremu razrišnice proračuna za svog povjerenika e, moram svoj rad temeljiti na zakonskim odredbama koje ne poznaju takvu razliku. Dakle, ne poznaju razliku e, u pogledu legalnosti neke nepravilnosti. Dakle, mi gledamo sve transakcije koje nisu provedene u skladu sa zakonskim odredbama i dovele su do plaćanja za koje ne postoji zakonski temelj. Dakako, ako je riječ o prijevari, onda nacionalne nacionalna nadležna tijela i tužiteljstva moraju odraditi svoj posao. No što se tiče europskog proračuna, ja samo mogu reći da su i pravila jasna i da taj trošak po europskim pravilima ne može biti plaćen. Treba li promijeniti te odredbe? Možda treba. Ja nisam siguran da je to nešto što bismo mi pozdravili, jer eh, kada je riječ o prijevarama, a sada govorim na temelju onoga što je predsjednik kaldera rekao kada je iznio e, godišnje izvješće. Naš glavni problem danas nije E, nisu prijevare. Naš glavni problem je taj što sustavi kontrole ne funkcioniraju dobro, što se odobravaju neke stvari e, koje nisu prihvatljive, dakle troškovi koji nisu prihvatljivi i slično. I to su problemi koje moramo riješiti kako se oni ne bi ponavljali. To je u svakom slučaju jedna teška rasprava. Također prihvaćam da bi pravni okvir trebao biti što jednostavniji kako bismo izbjegli da se moraju raditi financijske korekcije. Financijske korekcije nikad e, nisu dobro došle jer naravno morate pronaći novac u proračunu kako biste ga mogli vratiti. No financijske korekcije koje e, moj e, ravnatelj, ravnatelj uprave radi svake godine su otprilike 2% sveukupnog iznosa za zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, to nije tako velik iznos. I kao što sam već rekao, stanje u agencijama za plaćanje nije isto u svim zemljama. U nekim zemljama je financijske korekcija mnogo više, u drugima manje. Neću sada nikoga ovdje izdvojiti, niti na pozitivnoj, niti na negativnoj strani, ali želim reći kako imam iskustva s time i financijske korekcije su razmjerno male. E, ono što se glasno čuje, to su prosvjedi, dakle kritike. Dakle, to što stvari uobičajeno dobro rade, čini se dovodi do zaključka da se greške nikada ne mogu dogoditi, pa kad bude financijski korekcija onda to odjednom predstavlja problem. No naravno kada se upravlja velikim proračunom s vremena na vrijeme dolazi do grešaka i to dovodi do e, financijskih korekcija. Spomenute su smjernice, neki su rekli da je smjernica mnogo previše. Smjernice obično piše komisija na zahtjev država članica jer države države članice kad smatraju da postoje određene pravne lakune, odnosno nejasnoće u pravnom okviru i kako bi se izbjegle kasnije financijske korekcije, države članice i njihove agencije za plaćanje žele znati što komisija misli o nekoj odredbi koja možda nije dovoljno jasna. Dakle, to je s jedne strane začarani krug jer tražite od komisije smjernice, onda kad komisija da smjernice, onda kažemo ali to su samo smjernice pa ih ne moramo poštivati, pa ih onda e, ne proučimo i to dovodi do financijskih korekcija. Dakle, to je još jedno teško pitanje, ne vidim da tu, polazi, da tu postoji jednostavno rješenje, osim onoga e, koje sam spomenuo u svom izlaganju e, nešto što bi doista predstavljalo pojednostavljenje, po mom mišljenju, su pravila koja provodimo i sam provedbeni okvir. Ako uspijemo e, pojednostaviti pravila, onda će i kontrole i revizije same po sebi postati jednostavnije i predstavljaće manje opterećenje. Gospodin Pereira je spomenuo ozelenjivanje, to smo uveli prije dvije godine, proveli smo to do sada jednom, 2016. godine. Moj povjerenik je sada predložio čitav niz e, mogućih pojednostavljenja upravo tog postupka ozelenjivanja to je tema o kojoj se raspravlja i na revizorskom sudu, ali i u javnosti. E, revizorski sud priprema posebno izvješće upravo o sustavu ozelenjivanja i mislim da ćemo tu donijeti neke zaključke treba li e, taj sustav ostati u ovom obliku kojem ga sada imamo ili ga treba značajno promijeniti. Znači, slažem se, treba pojednostaviti stvari, ali molio bih svakoga tko predlaže pojednostavljenje da nam kaže što to konkretno znači. E, gospodin Pereira je spomenuo zaštićeno podrijetlo, i e, geografske oznake i rekao da e, ta pravila nisu dovoljno jednostavna, no istodobno je rekao i kako je Portugal uspio zaštititi dvije stotine svojih proizvoda. Dakle, na kraju krajeva to očigledno ipak nije tako komplicirano, dakle moguće je to ostvariti i tu je zapravo riječ o pravu intelektualnog vlasništva, e, pravu koje mora biti sročeno tako da se može provesti na terenu, jer naravno želimo spriječiti zloporabe od strane onih koji ne žele poštivati pravila u pogledu specifikacija proizvoda. Dopustite da kažem još mm, jednu stvar i to će biti moj zadnji komentar u pogledu pojednostavljenja. Kada govorimo o tom pitanju, mm, dolazim do zaključka da je došlo do velike promjene u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i to je izazvalo e, sve te kritike vezane uz preveliku složenost te politike. A to je 1992. godina kada je europska politika odlučila se otkloniti od tržišne politike u smjeru politike koja će predstavljati potporu dohotku. Prije 1992. godine poljoprivrednici nisu u svemu tome mnogo sudjelovali. Oni su donosili svoje proizvode u intervencijsku trgovinu, dobivali su subvencioniranu cijenu tadašnje Europske komisije i ti proizvode su se onda prodavali. Nakon 1992. godine poljoprivrednici su postali sastavni dio cjelokupnog sustava. Što to znači? To znači da Danas imamo plaćanja koja se isplaćuju samo kroz prvi stup otprilike 8 milijuna poljoprivrednika, a u drugom stupu još 2,5 milijuna poljoprivrednika. To znači da imamo gotovo milijun kontrola na terenu u Europskoj uniji svake godine. Kad uzmete u obzir te brojke, onda možete vidjeti vidjeti u kojem bismo smjeru mogli ići. Dakle, nastojimo se odmaknuti od složenog sustava e, uvjeta koji propisuju što je prihvatljivo, a što ne i ići u smjeru ciljeva politike, dakle samih rezultata koje želimo ostvariti. Ja nisam pesimističan u pogledu toga možemo li uspjeti s takvom promjenom, ali važno je da osmislimo sustav koji neće imati iste probleme koje sada imamo u smislu poštivanja uvjeta. Dakle, moramo te ciljeve politike formulirati na e, prihvatljiv način, a ne na način koji će e, dovesti do toga da ti ciljevi budu formulirani toliko složeno da će nam trebati veoma složen sustav provjere jesu li ciljevi ispunjeni. U svakom slučaju čini se da će to biti riječ budućnosti, e, ishodi, dakle performance u engleskom, e, za razliku od sadašnje riječi prihvatljivost, odnosno compliance. Međutim, čini se da je to kao neka čarobna riječ koja će nam u budućnosti sve riješiti. Mogu vam reći da na razini krajnjih korisnika bi stvari mogle postati veoma komplicirane. Dakle, ako napravimo isto ono što smo napravili sa uvjetima prihvatljivosti, dakle sa engleskom riječju compliance do sada, u budućnosti sa riječju performance, odnosno ishodi, mogli bismo se naći u istim problemima. Hvala vam lijepo. Hvala. Da, to bi bilo idealno kada bi jednostavno počeli proizvoditi onda bi došlo neko ko bi to se platio. No to u stvarnosti to ne funkcionira tako i u budućnosti ćemo imati eh, malo E, manje sredstava, a sada bi gospodinu Lazarusu dala riječ da nam kaže što možemo učiniti pogotovo u poljoprivrednom području, jer e, komisija kontrolira, revizorski sud provodi kontrolore, revizorski sud e, provodi kontrole zato što se ne možemo osloniti na kontrole na licu mjesta. Dakle, to potiče jednu cijelu raspravu kako postići ovih magičnih 2% i ovih 2% se također smatra preprekom za postizanje pojednostavljenja. E, postoji li rasprava na revizorskom sudu da se nešto izmjeni unutar samog sustava ili ne? Gospodine Lazarus, izvolite i hvala unaprijed na odgovoru. Thank you, Madam Chair. Um, in... Hvala, gospođo predsjedateljica. Da, kao što je rekla komisija, došlo je do poboljšanja u prvom stupu, to jest poljoprivredi kada je riječ o stopi pogrešaka, no još uvijek e, moramo poraditi na tome. Primamo na znanje da doprinos cjelokupnoj stopi pogrešaka kada je riječ o netočnim e, izjavama poljoprivrednika ostaje manje više ista ako usporedimo 2014. i 2015. godinu, no istovremeno primjećujemo da je došlo do poboljšanja u sustavu JAPS, tako da uz bolji nadzor tijela država članica postoje izgledi da bi se mogle smanjiti pogreške e, još i više nego do sada. Pitali ste što imamo na umu i kako mislimo dalje raditi kao revizorski sud. Kao što sam već spomenuo, mi se zalažemo za pristup jedinstvene revizije i razmišljamo o načinima kako potaknuti tijela država članica i komisiju da dostave točnije i pouzdanije podatke o sukladnosti kako bi se mogli više osloniti na njihov rad u nadzoru i izraziti mišljenje o brojevima koje oni dostavljaju. No to je naravno dugoročni cilj. Nadamo se da ćemo putem svog revizorskog rada potaknuti komisiju i države članice da dostavljaju pouzdanije podatke. Hvala. Gospodine Schmidt, meni se jako dopala vaša prezentacija, pogotovo prezentacija vezana uz e, tri bloka. No, što se tiče horizontalne regulacije u poljoprivrednom području, mene to ne bi veselilo, ali ponekad moramo žrtvovati neke stvari kako bi oslobodili kapacitete za nove zadatke. Ono što vi predlažete me malo žalosti, jer na taj način bi profitirali oni koji e, do sada nisu postizali tako dobre rezultate. Kako ćemo postići to da uvjerimo poreznike da sredstva koristimo na najbolji mogući način. E, trebamo razmisliti o tome koliko bi to koštalo. To bi bilo korisno kada biste uz predložene mjere uvijek naveli koliko bi to koštalo. Dakle, kako riješiti ovu dilemu? Dakle, potrebna nam je vjerodostojnost službenih organa, jer eh, moramo također koristiti učinak zastrašivanja a da ne izgradimo sustav koji je upravo opisan. Evo, izvolite, imati reći da nam to pojasnite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodinu Mögeleu sam vrlo zahvalan. Mi smo se već prije susretali. E, stoga je on iznio mnoge aspekte koje ja također podržavam i mislim da je načelo e, jedinstvene revizije e, itekako i tekako dobar. Ono što mi je nedostajalo je prihvatljivost unutar Europe. Dakle, moramo ponovno pobuditi želju za Europom unutar država članica. To je potrebno naglasiti. Ja nisam netko tko e, kaže ovo što se smišlja u Briselu, to je prebirokratski. Nisam ja taj, nego države članice, regije su odgovorne za provedbu onoga što je osmišljeno u Briselu i u tom pitanju se slažemo i potrebno je razmisliti o tome kako pojednostaviti sustav. Navest ću jedan primjer iz sasvim drugog područja. Primjer za ono što ste malo prije pitali. U Njemačkoj imamo motorna vozila, dakle, i tijela za izdavanje certifikata za motorna vozila i postoji jedno središnje certificirano tijelo i to tijelo se nadzire da li se pridržava propisa Radi se o, vrlo složenim propisima i mislim da bismo se trebali držati tog modela. Dakle, Europa mora regije, odnosno državne članice, ovisno o tome gdje se nalaze ta nadzorna tijela, platne agencije, agencije za provedbu kontrola, potrebno ih je certificirati, potrebno je identificirati gdje postoje problemi i tamo gdje postoje problemi se treba uključiti i europska razina. tu se postavlja pitanje povjerenja. Dakle, u određenom e, ritmu se certifikacija kontrola provodi i ako se utvrde nekakve problemi, tu je e, potrebno provesti dublju analizu. To je neupitno. A što se tiče sustava jasno definiranih nadležnosti u području kontrole, mislim da bi to bio vrlo velik korak. Naravno da je ovdje potrebno i povjerenje, jer e, samo tako ćemo moći pojednostaviti ove postupke provedbi kontrola u pojedinačnim regijama i samo tako će one biti uspješne i polučiti rezultate. Još jedna stvar koja je meni vrlo važna a nije spomenuta. Trebalo bi razmisliti bili ovo pojednostavljenje o kojem raspravljamo e, da li ga treba odvojiti od nekih drugih pojmova u raspravi jer ako govorimo o 60% ruralnog razvoja ili ulaganju u poljoprivredu. Mislim da će administrativno opterećenje biti jednako i vrlo lako ćemo iznaći konsenzus. Potrebno je raspraviti o tome kako provesti ovaj sustav i koje naglaske je potrebno postaviti, to je vrlo važno. No mislim da to nije sada potrebno objašnjavati. Treba vidjeti odnosno uzeti u obzir da su mnoge države članice kritički postavljene prema Europi i da ih je potrebno uvjeriti u to da nam je Europa potrebna puno više nego ikada. Jer kada pogledate situaciju u svijetu, nikada nam jaka Europa nije bila toliko potrebna kao danas. Stoga je vrlo važno da dobijemo potporu država članica za ono što je ovdje dogovoreno. Hvala. Hvala što ste spomenuli bonus malo sustav, vjerojatno ga se sjećate. E, države članice su odbile taj prijedlog no s obzirom da sada spremamo iduću e, reformu, mi ćemo ponovno e, unijeti ovaj e, amandman, on je već pripremljen i već smo se konzultirali sa državama članicama. Mislim da je to jako dobar prijedlog da konačno rješavamo probleme tamo gdje oni i nastupaju, gdje se javljaju. Puno hvala na ovim primjedbama koje su kod nas naišle doista na plodno tlo, moram reći. Zatim, e, drugi dio, e, spomenuto je načelo use it or lose it, dakle iskoristi ili izgubi. Tu smo čuli nekoliko dobrih ideja i nadalje su ideje dobro došle. A sada gospodin Lazaru sa Revizorskog suda ima riječ. Izvolite. Uh, Hvala gospođo predsjedateljice. kada trošimo E, sredstva Europske unije u programskom razdoblju od e, o kojem je riječ e, govorilo se o apsorpciji iskoristi ili izgubi i o sukladnosti a ne o dobrim rezultatima dakle prvo se fokusiralo na trošenje raspoloživog novca zatim na pridržavanja pravila a tek na trećem mjestu i donekle se pazilo na posljednje postizanje rezultata. A to je temeljna greška, temeljni nedostatak eh, u dizajnu proračuna Europske unije. To je bio naš zaključak 2013. godine. Komisija, osobito do predsjednica Georgijeva, je počela kampanju za promjenu mentaliteta i da se na prvo mjesto stave rezultati. Dakle, apsorpcija, to jest kapacitet da se iskoriste dodjeljena sredstva, je još uvijek važna komponenta uh, u uh, izvješću e, e, od e, prosinca 2015. radne skupine koja je uspostavljena da bi se pratile stope apsorpcije vidjelo se da je način trošenja sredstava različit u različitim državama članicama u nekim e, državama je velika komponenta e, čine sredstva koja još treba utrošiti. Mi smo sada preporučili da komisija uzme u obzir e, ograničenosti kapaciteta u nekim državama članicama kako bi se sredstva koristila učinkovito. Pritisak da se potroše sredstva može postati suviše važan pri odabiru projekata E, mi smo do e, tog zaključka došli u našoj analizi godišnjeg izvješća 2014. godine. Riječ je o Fondu za regionalni razvoj gdje smo našli da su kriteriji za odabir bili e, prelabavi, a E, to je imalo negativan učinak na aktivnosti inkubacije. E, postupak za odabir inkubatora za su financiranje nije e, uzeo dovoljno u obzir nekoliko elemenata koji su bitni kvalifikacije, zatim opseg i relevantnost tih aktivnosti i tako dalje u posebnom izvješću o europskih e, ribarstvenih fondova i podršci akvakulturi, našli smo da su projekti slabo odabrani. Na primjer, neki su projekti već završeni kada je donesena odluka da se dodjele sredstva, a u nekim državama su se sredstva davala onima koji su se prvi e, pa su e, projekti bolje kvalitete koji su se kasnije javili odbačeni potencijalni učinak e, lošeg izbora projekata je nešto što se vidi u našem specijalnom izvješću o infrastrukturi u zrakoplovnim lucima. E, tek, tek za pola projekata se moglo pokazati e, da su projekti bili profitabilni i da im ne prijeti opasnost da budu zatvoreni bez daljnje javne potpore. Naš je zaključak bio e, da e, ulaganja e, koja se financiraju sredstvima Europske unije ne donose dovoljno dobre rezultate. Isto tako, 2016. godine ista se priča nastavlja. Nema u državama članicama dovoljno podataka koje bi dovele do dobrog e, ulaganja i postoji rizik da se 4 milijuna eura koje su uloženi da jednostavno propadne. Vrlo e, često e, nije, nisu svi uvjeti bili ispunjeni koji bi bili potrebni da investicije dobro donose dobre rezultate. trošenje europskog novca može izvršiti dodatni utisak na nacionalni proračun, naime do trošenje dodatnih sredstava kako bi projekt uspio mi smo preporučili da se ojača usredotočenost na rezultate što je prije moguće. Komisija treba zakonodavcu predložiti da a države članice u sporazumima o partnerstvu iznesu rezultate e, koje projekt treba postići, da se trebaju utvrditi zajednički pokazatelji rezultata kako bi se mogao pratiti napredak na lokalnoj razini i na razini države članice i nadalje e, svaka rezerva se treba temeljiti na tim zajedničkim pokazateljima rezultata. E, novci Europske unije nisu besplatni novci. E, značajna sredstva su potrebna za sufinanciranje i za dodatne projekte koji pružaju potporu. Stoga treba ocijeniti e, te dodatne troškove iz nacionalnih proračuna. I konačno kad je riječ o uspjehu, e, potrebno je da surađuju države članice i komisija. Hvala. Hvala. Idući govornik je Nikolas Martin, zamjenik glavnog direktora glavne uprave za regionalni razvoj. Radi se o drugom e, velikom bloku. E, gospodine Martin, dobro nam došli. Izvolite, imate riječ. puno hvala. Zahvaljujem na ovoj mogućnosti da sudjelujem u ovom važnom sastanku. E, sviđa mi se provokativni naslov ove sesije jer nas sve tjera da razmišljamo što trebamo učiniti kako bi se što bolje koristio europski proračun. Mislim da se ovdje vidi i što smo već učinili za razdoblje od 2014. do 2020. jer na temelju prijedloga komisije e, zakonodavac, parlament i e, vijeće su uveli radikalno novi okvir za europske strukturne investicijske fondove e, koji e, ima mehanizme e, koji potiču rezultate Dakle, e, okrećemo se od apsorpcije i sukladnosti prema pristupu usredotočenom na rezultate. No smjestimo to u kontekst. Morate potrošiti novac kako biste došli do rezultata. Iskustvo pokazuje da ako nemate neki poticaj da pravovremeno potrošite novce, postoji rizik e, odugovlačenja treba se prisjetiti da e, sustavi 2 e, plus 3 su proizašli E, zbog toga e, što e, su se povećala nepotrošena sredstva pa se pokazalo da su potrebni neki mehanizmi koji će poticati korištenje sredstava u državama članicama. Dakle, mi mislimo da ne treba odustati od tih poticaja, već jednostavno nadograditi na njih kako bi se novac potrošio pravovremeno, ali istovremeno i mudro. E, drugi čimbenik konteksta jest da premda za 2013. godinu ti novi mehanizmi još nisu postojali, ipak nismo zanemarili e, pitanje uspjeha. Države članice su e, provele ocjenu, e, ex post evaluaciju kako bismo vidjeli što se postiglo tim sredstvima. Dakle, imamo dva čimbenika dva elementa, dakle makroekonomsko modeliranje da se vidi što se događa sa sredstvima i Zatim smo pratili unaprijed i vidjeli smo da euro potrošen u tom razdoblju e, donosi povrat e, koji je veći za 2,5 e, taj model prati i ispitivanje po tematskim područjima. Ovdje vidimo popis tematskih područja i Ocjena je pokazala da su otvorena nova radna mjesta, milijun novih radnih mjesta, e, da e, su izgrađene novi autoputevi i tako dalje. Dakle, mi smo ozbiljno shvatili rezultate, razmotrili smo što se dogodilo i vidimo da je puno postignuto potrošenim sredstvima, ali pogledajmo ovo razdoblje do 2020. godine jer je izazov da se se vidi što se ovdje postiglo. U razdoblju od 2014. do 2020. imamo četiri nova elementa e, koji donose nove mehanizme. Dakle, prvo je orijentacija na rezultate, e, niz odredbi e, u e, uredbama e, navode države članice kada donose odluke o programiranju e, sredstava da u pregovorima s komisijom to učine na takav način da se identificiraju konkretni rezultati koje treba postići tim novcem. O tome ću malo više reći, a zatim za svaki program imamo okvir rezultata, okvir uspjeha e, čime se određuju pokazatelji koji su relevantni e, obzirom na vremenski raspored i rokove. A ako se e, određeni rezultati ne postignu, onda će se to razmotriti. Dakle, važno je reći da se to razina na operativnoj programskoj razini, jer je to razina na kojoj se donose odluke i gdje se mogu utvrditi konkretni ciljevi koji su potrebni kako biste imali realne pokazatelje imamo i e, jače obveze e, za evaluaciju od strane država članica kako bismo imali dokaze da su na početku donesene ispravne odluke i na kraju imamo eksante uvjetovanosti e, kako bismo osigurali da postoje preduvjeti za trošenje sredstava. S jedne strane to znači imati e, pravila e, da se e, preuzmu direktive, a ono što je još važnije da postoje strategije, na primjer u obrazovanju, u zdravstvu, u istraživanju, trebaju postojati strategije kako se projekti ne bi birali nasumice, već kako bi se uklapali strategiju koja dokazuje da je proces odabira ispravan. Ovdje vidimo ono što je ključno. Trebamo imati okvir za donošenje odluka u fazi programiranja Dakle, to je početna točka da bi se došlo do rezultata e, treba donijeti odluke kako iskoristiti sredstva. Treba odrediti konkretne ciljeve i pokazatelje rezultata, a tek tada se može odlučiti koje će se operacije financirati. To se može objasniti na jednostavan način kako slijedi. Države članice moraju o sebi postaviti tri pitanja. Prvo, što treba promijeniti kroz ovo ulaganje, kako će se mjeriti ta promjena i što će pridonijeti e, postizanju tog cilja, odnosno e, toj promjeni. Ovo je nešto što je vrlo razumljivo i što može funkcionirati u praksi. A onda je okvir uspjeha način da se to prati jer se time e, uzimaju e, ključni e, pokazatelji, uklapaju se u okvir, onda se provjerava postizanje ciljeva i može doći do sankcija ako se ciljevi ne postignu. E, to e, ne znači da ćemo zaboraviti na pravilnosti, dakle mi ćemo istovremeno provjeravati pravilnost e, uporabe sredstava a narednih mjeseci godina ćemo pratiti kako to funkcionira. Dakle, e, nije riječ o, e, o odabiru ili ili. Još uvijek država članica riskira e, da izgubi sredstva ako ih ne utroši i smatramo da je taj mehanizam opravdan kako bi se sredstva trošila pravovremeno, ali glavno mehanizmi poticaja su sada vezani e, uz uspjehe. Dakle, imamo mrkvu, odnosno e, rezervu za uspjeh i imamo šta, pa to su suspenzije i ako se ne e, poštuju eksante uvjetovanosti i ako se ne postignu rezultati, te na kraju postoje financijske korekcije. Dakle, smatram da smo uz e, snažnu potporu Europskog parlamenta e, uspjeli postaviti novi okvir e, koji će predstavljati pomak naprijed, a to se već vidi u mentalitetu država članica. Puno hvala. Hvala vam. A sada bih riječ dala starom poznaniku iz Belgije, gospodinu Van Rompuju, koji predstavlja Belgijsku komoru predstavnika. Možda će nam on dati jedan, pregled tko je za što zadužen. A imate riječ. Dobro nam došli. Izvolite. Nema mikrofon. Ah, Dank u, ehm, eh, Zahvaljujem predsjedateljice. Ja sam predsjedatelj odbora za proračun i financije u Belgijskom zastupničkom domu. Iako sam flamanac, ovdje sam kao predstavnik Belgijskog parlamenta da e, Kao što sam već rekao, dakle, predsjedam odborom za proračun i financije i naravno iznimno je važan kontekst u kojem Europa e, procjenjuje svoj proračun. Mi smo prošloga tjedna pripremali proračun i uvelike smo e, zainteresirani da čujemo ocjenu komisije hoćemo li biti unutar e, dopuštenih 3% deficita. E, nadamo se da ćemo uspjeti e, dovesti svoj proračun u ravnotežu do 2018. godine. Iznimno je važno da postoji nadzor našeg proračuna od strane komisije, to je ključan element. u eurozoni moramo svi nastojati primijeniti isti pristup proračunskoj politici. Dakle, važno je poštivati pravilo od deficita od najviše 3%, ali mislim da bi s vremenom naš zajednički cilj trebao postati da deficit bude na nuli kako ne bi došlo do eh, povećanja duga i do eh, uspostave sve većeg i većeg duga. Iznimno je važno potaknuti države članice da strogo nadziru e, svoju izvršnu vlast i način na koji ona provodi proračun, ali isto vrijedi i za Europu. Europska proračunska tijela i Europska komisija moraju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se pobrinula da naš europski proračun bude koristan, učinkovit i da se provodi na odgovarajući način. Naravno, rezultate proračuna i provedbe proračuna treba bazirati na ishodima, na rezultatima koji su ostvareni tim proračunom. Od 2008. godine nalazili smo se u razdoblju financijske krize i sada moramo vidjeti na koji način je proračun proveden e, upravo to je uloga parlamenta ne želimo da se sredstva e, stroše uludo dakle viška sredstava nema i e, također važno je da ne postoji nikakva tolerancija prijevara u tom smislu europsko proračunsko tijelo ali i europski revizorski sud imaju važnu ulogu E, jer moraju procijeniti štetu od proračuna koji nije e, izvršen na odgovarajući način odnosno koji je izvršen na način koji ne udovoljava zakonskim kriterijima postoje određena područja, a to je recimo područje kohezijske politike u kojem je stopa e, pogreške i dalje visoka i stalno je ista. E, dakle, čak je oko 5%, ali znamo da je prije 5 godina bila čak 10%. Dakle, jasno je da je došlo do poboljšanja, međutim stopa pogreške i dalje je visoka i e, s tim se problemom trebamo uhvatiti u koštac. Važno je da oni koji rade na izvršenju proračuna rade na temelju pretpostavke da su brojke koje se nalaze u proračunu u skladu sa realnom situacijom. E, s vremena na vrijeme treba analizirati situaciju, naime način na koji neke zemlje e, provode proračun je veoma važan. Kada govorimo o provedbi zajedničke poljoprivredne politike, čini se da tu postoji jedno protueuropsko raspoloženje, a kad bi zemlje na odgovarajući način provodile proračun i kada bi e, Europska unija sa svoje strane e, njihov rad na odgovarajući način e, analizirala, slika bi bila drugčija. Dakako, komisija je čuvar europskih ugovora i ona prva mora reagirati u slučaju nepravilnosti. U takvom slučaju važno je da se sredstva vrate i to u skladu sa određenim rokovima. Što se tiče programiranja strukturalnih fondova u, 2016. godini, e, situacija je neprihvatljiva. Naime, od pada Santerove komisije, e, Europski parlament glasovao je za razrešnicu e, komisiji. A što se tiče e, nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, e, one su spremne odigrati svoju ulogu i također analizirati način na koji se e, troše sredstva na odgovarajućim razinama. Općenito treba se zapitati je li sveokupni koncept um, europskog uh, proračuna proveden na odgovarajući način. Općenito moramo promijeniti e, ovo načelo use it or lose it, dakle iskoristite ili izgubite. E, također, važno je da proračunskim sredstvima koja su javna sredstva ostvarujemo određene rezultate. Čitav niz država članica je proveo decentralizaciju u upravljanju europskim sredstvima, europskim fondovima, i to nije prepreka dobrom trošenju tih sredstava. Sredstvima se loše upravlja samo ako ne postoji odgovarajući sustav kontrole na razini nadležnih vlasti. Što se tiče europskoga i nacionalnih parlamenta, oni moraju sudjelovati u izradi europskog proračuna i u njegovom izvršenju. Dakle, Europska unija mora odlučiti hoće li se program usredotočiti na rezultate, hoće li biti usmjeren na ishode i potrebno je da vijeće i parlament razmatraju prijedloge komisije te da se nakon toga provede ono što je dogovoreno. Ono što nam je potrebno jest zajednička vizija Mislim da se ne smijemo usred, da se ne smijemo ustručavati da postavimo neka konkretna pitanja. Prije svega godišnji proračun treba ugraditi u sedmogodišnji program financijskog planiranja. Važno je da imamo tu perspektivu i da na krizne situacije ne reagiramo žurno, dakle ad hoc, važno je da imamo dugoročnu perspektivu, ali naravno bez planiranja sovjetskog stila, dakle treba nam određena fleksibilnost koja mora biti ugrađena u izradu proračuna. Evo, to je bilo nekoliko ideja eh, koje su moj doprinos našoj raspravi. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam. U potpunosti se slažemo sa vama vezano uz pojedinačne točke koje ste naveli, a kasnije ćemo još opširnije o tome. A sada javljanje iz Poljske. Gospođa Orović, nisam uopće računala na vas, e, samo sam znala da jedan od kolega neće moći doći, stoga me raduje što ste ovdje s nama. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo predsjedateljice, dame i gospodo. Kao predstavnica Poljskoga parlamenta i kao predstavnica istočne Poljske u kojoj je mnogo učinjeno zahvaljujući Europskoj uniji, iako još uvijek mnogo toga treba napraviti, želim naglasiti kako se mi zalažemo za učinkovito korištenje novca koji dolazi iz Brisela. Istodobno, veoma je važno naglasiti činjenicu da europski novac treba distribuirati e, na razini koja je najbliže moguća europskim građanima, a to osobito vrijedi za zajedničku poljoprivrednu politiku. A to se e, pokazalo iznimno važnim i kad govorimo o procesu integracije, e, te ostvarenju različitih drugih ciljeva gdje su ta sredstva potrebna za zaštitu okoliša, inovativno gospodarstvo, gospodarstvo i razne druge svrhe. kad je riječ o reformama koje su ostvarene, moramo čuvati rezultate tih reformi kako novim reformama ne bismo zapravo narušili rezultate koje smo već ostvarili. Zahvaljujem vam na pozornosti. Äh, Hvala vam na ovom izlaganju. Ako se netko želi javiti za riječ, neka ispuni ceduljicu. Dakle, ovisno o fondu, problemi se razlikuju. U poljoprivrednom sektoru su problemi sasvim drugačiji nego u nekim drugima. Recimo u poljoprivrednom i regionalnom fondu postoje neke sličnosti. I smatramo da je puno novaca u ovom sustavu, stvari previše novca se nalazi u ovom sustavu, jer samo tako su se akumulirali akumulirala sredstva koja se ne povlače, samo tako je to bilo moguće. Imamo vrlo impresivan iznos koji nije povučen. Jako je puno vremena potrebno, preko 20 godina da e, završimo ovaj višegodišnji financijski okvir, pa se javlja problem da na kraju perioda kada ova sredstva propadnu, da se tek onda javljaju pravi problemi. Vidimo da mnoge države članice se zanimaju samo zato da koriste sredstva bilo kako da ih iskoriste bez da provjere da li im je taj projekt doista potreban. Mogla bih vam sada ispričati svakakve priče o projektima koji nikome nisu potrebni i mislim da bi bilo nužno da europska sredstva koristimo ciljano za razvoj i stvaranje radnih mjesta i za rast. Naravno, trebali bi možda i eh, postrožiti uvjetovanosti i stoga bih vas zamolila da razmislite o tome jer za nas je pitanje koja je dodana vrijednost ovih sredstava, što države članice čine s tim sredstvima i mislim da će ovo pitanje još često biti tema tematizirano u nadolazećim raspravama. Sada bih gospodina Martina zamolila da nam kaže nešto o budućim financijskim razdobljima, zatim gospodina Lazara da govori o strukturnim fondovima i o povlačenju sredstava i da nam uputi nekoliko savjeta, da uputi nekoliko savjeta nacionalnim parlamentima, te bih vas e, zamolila, gospodine Van Rompuy, da kažete nešto, jer stalno se susrećemo sa ustavno pravnim e, problemima u samim državama članicama kada govorimo o povlačenju sredstava, kao primjerice u Španjolskoj. Tu proizlazi čitav niz e, problema iz e, federalnog sustava. Njemačka je federalna država, ali je sustav drugačiji. Možda bismo možda mogli čuti nešto i od Belgije o tom pitanju. E, Briselska regija je već e, duži niz godina vrlo problematična kada govorimo o strukturnim fondovima početkom ove godine. Ti su problemi, nadam se, riješeni i nadam se da će tako i ostati pa bi čuli rado i vaše mišljenje koje mogućnosti postoje, mogućnosti nacionalne intervencije. No, prvo bih dala riječ gospodinu Martinu. Izvolite. Thank you again, Madam Chair. Maybe, uh, just a couple of... Hvala vam lijepa. Samo nekoliko stvari na koje bi se htio osvrnuti, a koje smo čuli u dosadašnjoj raspravi. Kada je riječ o stopi pogreške, e, o tome se ovdje govorilo, a to ne iznenađuje. Često govorimo o stopi pogreške u ovome odboru u kontekstu kohezijske politike i strukturalnih fondova. Spomenuto je ovdje da Europski revizorski sud Eh, je u svom izvješću za razdoblje od 2007. do 2013. godine utvrdio kako je stopa pogreške bila između 5 i 6 posto na godišnjoj razini. Htio bih to staviti u kontekst dakle nešto što proizlazi iz izvješća revizorskog suda i nešto što proizlazi iz izvješća o godišnjim aktivnostima koje radi naš glavni ravnatelj. Kad dođemo do kraja uh, lanca kontrole, tu se brojka mijenja. Dakle, na temelju brojki koje dobivamo od nacionalnih kontrolnih tijela, mi vidimo da postoji um, potvrđena stopa greške od 3%, a nakon što su e, primijenjene određene metode korekcija, možemo reći da je preostala stopa pogreške ispod 2% posto naravno to će postati jasnije kad se zaključe svi programi e, i kad dobijemo sva financijska izvješća vezano uz sve programe e, provedene u razdoblju do 2013. godine još jedna stvar koju sam prethodno kratko spomenuo jeste da je došlo do nekih temeljnih promjena u tome na koji način provjeravamo poštuju li se uvjeti E, za provedbu programa unutar kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. To će nam naime pomoći da bolje razmotrimo tu preostalu rezidualnu stopu greške jer ćemo razmatrati stopu za razdoblje od 12 mjeseci, dakle godinu za godinom i mislimo da će nam taj sustav pomoći Či da pokažemo da razdoblje, e, da, da oprostite, da pomak koji smo napravili od prethodnog razdoblja od 2000 do 2006. u odnosu na razdoblje od 2007. do 2013. kada je stopa bila znatno manja, da će se taj trend nastaviti i da će stopa nastaviti padati. Još je nešto ovdje rečeno vezano uz administrativne kapacitete. Kako bi se fondovi mogli na odgovarajući način iskoristiti, potrebno je da surađujemo s državama članicama kako bismo razvili njihove kapacitete. To je nešto na čemu radimo. Prije svega postoje uvjeti koje treba zadovoljiti i koje potiču da se razvijaju kapaciteti, ali također postoji i e, tehnička pomoć e, od strane komisije i drugih institucija i e, uglavnom se ta tehnička pomoć pruža onim zemljama kojima je dodatna pomoć potrebna, koje imaju slabije administracije pa im je potrebno da im se pruži određena pomoć, određen, osobito u nekim područjima. U ovom trenutku provodimo u nekim regijama pilot projekte e, kako bismo upravo omogućili tim regijama da budu mnogo više uključene u provedbu programa, da se bolje surađuje sa nacionalnim, regionalnim tijelima i tako dalje. Dakle, to je nešto na čemu sasvim jasno već radimo. E, zatim, kada je riječ o vraćanju sredstava. Ponovno ako pogledamo e, fond za regionalni razvoj i e, kohezijski fond, iznos koji je izgubljen e, za e, države članice je oko jedne milijarde eura za čitavo ovo razdoblje. Dakle, to je ipak jedan ograničeni iznos. Kao što sam već rekao, u ožeku sljedeće godine je rok za predaju svih završnih dokumenata i po našoj procjeni samo dvije ili tri zemlje se sada nalaze u opasnosti da bi mogle izgubiti dodatna sredstva. Dakle, mi doista mislimo e, da vrlo jasna pravila su dovela do bolje apsorpcije sredstava, da se više radi na iskorištavanju sredstava, ali naravno važno je poštivati sva e, pravila i ostvariti e, predviđene rezultate. Još jedna stvar koja potiče ostvarenje rezultata je transparentnost, a ne samo da je komisija provjerava e, koriste li se sredstva na odgovarajući način, već to treba biti moguće učiniti i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, izabrani predstavnici europskih građana moraju moći provjeriti koriste li se sredstva na odgovarajući način. I u razdoblju od 2014. do 2020. pravila o transparentnosti su mnogo stroža. Danas postoje otvorene platforme, dakle, građani, odnosno njihovi predstavnici, mogu putem interneta pogledati određene podatke, vidjeti na koji način se troše novac, uopće koja sredstva su odobrena, kako se ona troše, e, a mi kroz godišnja izvješća dobivamo podatke od država članica i ti podaci se onda E, daju na raspolaganje. Dakle, svi zainteresirani mogu ih pogledati. Mislim da je to još jedan važan pokretač koji dovodi do boljih rezultata, do boljeg iskorištavanja dodijeljenih sredstava. Ako pogledamo prema budućnosti, naravno ovo je tek e, početak rada komisije, tek smo počeli razmišljati o razdoblju nakon 2020. godine, no mislim da je potpuno jasno kada govorimo o e, inicijativi koja se tiče proračuna, koja je vidljiva i u srednjoročnoj reviziji Europske komisije, E, dakle, ono što se sada radi za ovo razdoblje od 2014. do 2020. u smislu usmjerenosti prema ishodima, prema rezultatima, to je nešto što se želi razmotriti, analizirati kako bismo vidjeli što je od toga uspješno, a što je potrebno dodatno pojačati u narednom razdoblju. Kada govorimo o kohezijskoj politici, ovdje se čini da je upravo uvjetovanost e, dala određene rezultate i želimo vidjeti kako će se to moći dalje razvijati. Pojednostavljivanje će svakako biti ključno, iako smo ostvarili određene rezultate i još uvijek je prevladavajuća percepcija da nije onoliko jednostavno doći do sredstava koliko bi to trebalo biti i da državama nije onoliko jednostavno upravljati dodijeljenim sredstvima koliko bi to trebalo biti. Dakle, prijedlozi koje smo dobili nakon srednjoročne revizije e, govore da treba ostvariti dalji napredak e, tamo gdje je to moguće sa postojećim zakonskim okvirom, ali da treba napraviti određene promjene kako bi se lakše došlo do rezultata. Fleksibilnost će sasvim sigurno biti jedno od pitanja koje ćemo uzeti u obzir u razmišljanju o razdoblju nakon 2020. godine i također važno je zadržati odgovarajuću povezanost sa gospodarskim upravljanjem. Evo, to su neke teme o kojima se razmišlja i o kojima će se razmišljati tijekom narednih mjeseci i sve to će E, rezultirati izvješćem komisije e, krajem sljedeće godine. Što se tiče kohezijske politike, a u lipnju sljedeće godine imat ćemo forum koji će organizirati komisija vezano uz kohezijsku politiku. To će biti prilika da se porazgovara o nekim od ključnih pitanja, a u drugom e, dijelu godine biti će objavljeno i izvješće o provedbi kohezijske politike. Hvala. Hvala, a sada reći će preuzeti izvjestitelj. Izvoli Joahim. Hvala gospođo predsjedavajuća. S obzirom da smo tu sa kolegama iz nacionalnih parlamenta i regija i još nismo čuli da je netko negirao važnost strukturnih fondova za regije u državama članicama, me ipak čudi postupanje sa tim fondovima. Želimo uputiti na to da je period od 2014. već otvoren, a od kraja 2015. imamo zastoj u isplatama za prošli period koji je istekao 2013. Radi se više 23 milijarde eura. Dakle, radi se o projektima iz prošlog perioda i taj zastoj do dana danas nije riješen. Dakle, to su sredstva koja su regije potrošile i sada ta sredstva u stvari nedostaju u proračunima a istovremeno imamo veliku odgodu početkom novog perioda. tek 20%, dakle jedna petina država članica je navelo brojke vezane uz obračun projekata. Dakle, to je velika odgoda i u smislu partnerskih sporazuma, jer operativni programi su se temeljili na takvim sporazumima koji se tek sada polako potvrđuju i tek sada započinje pravi rad, iako su već prošle tri godine prošle i gospodin Martin je već e, rekao da će uskoro započeti i evaluacijski proces jer na temelju rezultata će se odlučivati o rezervama. To govorim zato da uputim na to s kakvom smo opasnošću suočeni moramo uložiti puno veći trud da sredimo okvirne uvjete, da se projekti provode i da oni imaju smisla. Inače, mogu vam reći, imamo toliko zahtjeva s kojima smo suočeni u okviru proračuna, da su naše mogućnosti vrlo limitirane, jer 80% odlazi u države članice i stoga se dovodi u pitanje hoćemo li kohezijsku i strukturnu politiku moći nastaviti kao i do sada i želimo li to. I da li smo uopće u stanju nastaviti s time? Stoga mislim da su da nam je potrebno da iznađemo konsenzus između različitih razina, dakle između primatelja, između one razine gdje se projekti provode, dakle to je u vašoj odgovornosti i onih koji e, slijede određene ciljeve te stvaraju potrebne uvjete za to, dakle to je europska razina uključujući i Europski parlament. Jer ako postoje prepreke za provedbu, u provedbi, onda je potrebno razmijeniti informacije o tome, a ne da iduće tri godine budemo e, suočeni s istim problemima, samo puno većim nego danas. Što se tiče proračuna za 2017. on je vrlo nategnut zbog aktualnih događanja i sredstva za strukturne fondove su smanjena zato što možemo očekivati da neće biti obračuna projekata u aktualnom periodu. Dakle, to će imati naravno implikacije na budućnost i moramo razgovarati o tome da li to e, želimo nastaviti tako kao i do sada ili ne. Hvala, a sada bih još jedan puta dala riječ gospodinu Van Rompuju, a nakon toga gospodinu Lazaru, kako bi nas uveo u iduću temu. No prvo, gospodin Van Rompo, izvolite. Gospođo predsjedateljice, Belgija je federalna država. Regionalne vlade u Flandriji, e, Valoniji i Briselu imaju široke ovlasti. Vidjeli smo što se dogodilo sa sporazumom o međunarodnoj trgovini. Tri regije su one koja svaka neovisno od ostalih odlučuje hoće li ili neće odobriti neki ugovor. U Njemačkoj imate Bundesrecht, dakle federalni zakon koji se primjenjuje za cijelu državu, ali nije tako u Belgiji. Regije su isključivo nadležne za trgovinske sporazuma, a kada je riječ o strukturnim fondovima, odluke se također donose na regionalnoj razini. U jednom trenutku sam sudjelovao u flamanskoj vladi, bio sam zadužen za gospodarstvo i kada sam se bavio europskim fondovima za koje smo bili izričito zaduženi, federalna vlada nije imala e, puno što za reći. Katalonija ima veliku nezaposlenost. To je područje gdje industrija slabi imaju problema s otvaranjem novih radnih mjesta i sa primjenom novih tehnologija. Tako da strukturni fondovi za socijalnu i industrijsku politiku, ako gledate na ranzini Belgije, veliki dio tih strukturnih fondova sasvim ispravno e, dolaze u regiju koja je najslabije ekonomski razvijena i koja ima najveće socijalne probleme. S druge strane, e, na Flandriju više utječe poljoprivredna politika ali to je također nešto što je u Belgiji u nadležnosti regionalnih vlada. Nešto je odgovornost nacionalne vlade, ali uglavnom su regije te koje odlučuju kako će se trošiti sredstva. Federalna vlada i federalni nacionalni parlament e, tu nema što za reći. To je ovlast koja pripada regijama a uporaba strukturnih fondova je nešto o čemu se raspravlja u regionalnim parlamentima, a ne u federalnom parlamentu. Neki su kolege spomenuli učinkovitost strukturnih fondova i projekata, relativne koristi od tih projekata koji ne postižu svi željene rezultate. Korištenje fondova je tijekom godina postalo sve selektivnije, sad se sve više primjenjuju kriteriji koji se odnose na ishod, odnosno na rezultate. Belgijski parlament nije taj koji odlučuje o korištenju strukturnih fondova. O tome odlučuju nacionalni parlamenti. Belgija je dala najveću moguću autonomiju svojim regijama. Neki smatraju da čak i to nije dovoljno, već traže neovisnost. Ali ako razmotrite socijalnu sigurnost i državni dug. Dakle, puno toga se odlučuje na regionalnoj razini. U nacionalnom parlamentu ne možemo odlučivati o korištenju europskih eh, fondova. Nadam se da sam time odgovorio na vaše pitanje. Hvala vam. Puno smo toga naučili. Svakako ćemo to uzeti u obzir kada ćemo govoriti o mogućnosti povećanja učinkovitosti i korištenja sredstava. Puno hvala. Sada bi još jedan puta dala riječ gospodinu Lazarusu kako bi dao svoje komentare na ovaj blok i onda slijedi uvod u novi blok, novi model suradnje između Europske unije i nacionalnih država. Izvolite, imate riječ. Thank Hvala, gospođo predsjedateljice. Prvo, skrenut ću pozornost na nešto što me brine, a to je da trošenje kohezijskih fondova nije još e, zaživjelo kako treba, a države članice i komisija trebaju razmotriti to. Mi kao revizorski sud vidimo e, dobre mogućnosti za veće korištenje rada drugih revizora i približavanje pristupu s jedinstvenom e, revizijom. E, revizorska tijela država članica razmatraju kliringe prije nego što mi provodimo reviziju i u toj fazi sve korektivne mjere su već primijenjene. To će nam pomoći smanjiti obim našeg rada. Još nešto što nas brine u sadašnjem višegodišnjem financijskom okviru je korištenje financijskih instrumenata, konkretno da se veliki novčani iznosi ne koriste. Ono što je još važnije, novac utrošen u okviru financijskih instrumenata mora dokazano doprinositi e, otvaranju radnih mjesta i infrastrukturi dakle e, na tome još treba puno poraditi a sada prelazim na e, treći dio našeg današnjeg rada gdje ćemo govoriti o novom modelu. Europski revizorski sud e, smatra da novi pristup e, može biti vrlo koristan, ali ga je još potrebno ocijeniti. Početkom iduće godine ćemo izraditi izvješće o tome e, može li komisija ovisiti o, o, e, o odlukama e, tijela za certifikaciju i drugo može li se više fokusirati na ishod uz sukladnost a nastojat ćemo se na to osvrnuti u godišnjem izvješću. Europski revizorski sud naglašava da europski nacionalni parlamenti mogu pridonijeti e, tome da pravila postanu manje složena i da podupru dobre rezultate te da daju pouzdane podatke. Kako to postići? Kao što sam objasnio u prvoj sesiji Okvir se postavlja jedinstvenim revizorskim mišljenjem sve otvoreno svim stranama u cijelom postupku. E, zakoni moraju biti jasni, e, jednostavni. Revizori koriste e, slučajan uzorak. Ne znači da jednostavno svima vjeruje, jer međunarodni standardi obvezuju sve revizore da rade prema istom standardu unatoč tome poboljšano izvješćivanje bi nam svima pomoglo u nekoliko područja bolje zemljopisni nadzor a kada je riječ o ishodu odnosno o rezultatima potrebno je imati zajedničko razumijevanje kako je naznačila gospođa Labajeva e, u različnici za 2014. godinu. Dakle, trebamo se dogovoriti što hoćemo reći kad kažemo ishod, kad kažemo rezultati. Moramo doći do zajedničke definicije tog pojma. Hvala. Zahvaljujem. Uvod Dakle, slijedi uvod u treći dio. Idući je izvjestitelj, izvjestiteljica je Glabajova, radi se o razrešnici koja ima veliko iskustvo u zajedničkom upravljanju. Martina, izvoli, imaš riječ. Uh, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, uh, predstavnici Europskog revizorskog suda i komisije, ispričavam se što nisam bila ovdje od početka. Za mene je ovo saslušanje jako važno. Vjerujte mi da nisam morala ići e, na e, sastanak koji se bavi izaslanim radnicima, bila bih tu od početka, dakle morala sam biti na oba dva saslušanja. Danas smo imali zadovoljstvo razmijeniti mišljenja o pitanjima e, upravljanja. Smatram da je upravo to bit suradnje upravljanje financijama možda nije atraktivno pitanje za raspravu, ali bolja zaštita novca poreznih obveznika je jako važan cilj u ovom vremenu visoke nezaposlenosti i nedostatka sredstava te velikih izazova s kojima smo suočeni. E, dakle, mi se ne bavimo samo zaštitom proračuna Unije, e, riječ je o politici i to želim posebno naglasiti. Kao što smo čuli u e, prvoj sesiji e, danas popodne, poljoprivreda, regionalni razvoj, e, sve su to politička pitanja. Financijsko upravljanje je važan dio naših regionalnih politika, ali ne smijemo zaboraviti ciljeve i dostignuća tih politika, a to je poboljšanje životnog standarda europskih građana. Žao mi je što više od pola odgovornih nacionalnih tijela nisu došla na ovaj sastanak jer za mene kako piše u članku 317 ugovora o Europskoj uniji, europski proračun se provodi u suradnji s državama članicama. Stoga mislim da nam je dužno zajedno raditi e, da bismo postigli e, bolje zajedničko upravljanje moramo surađivati e, kako bi Europska unija dala dodanu vrijednost za građane, kako bi se e, poboljšalo upravljanje e, proračunom, kako bi se smanjile greške. Moram naglasiti nešto što Europski revizorski sud mora ponavljati, a to je da u mnogim slučajevima mjerljivih grešaka nacionalna tijela ili neovisni revizori su imali do dovoljne informacije e, da su mogli ispraviti, e, odnosno otkriti greške prije nego što su prihvatili e, taj trošak. Dakle, zašto je odbor za nadzor proračuna pozvao nacionalne parlamente. Naš je zadatak nadzirati kako se troši novac naših poreznih obveznika na temelju temelju izvješća Europskog e, revizorskog suda. 2015. godine taj je proračun iznosio 460 milijardi. E, to je mali proračun u usporedbi s proračunom nekih država članica, ali je on od ključne važnosti za neke manje države članice. Komisija je u krajnjoj liniji odgovorna za provedbu proračunu, ali 80% isplata projekata e, se troši e, u okviru zajedničkog upravljanja između država članica i komisije. Riječ je naravno o poljoprivredi e, i o zapošljavanju svake godine Europska unija otkriva greške e, u politikama, odnosno u provedbi proračuna u područjima poljoprivrede i regionalnog razvoja. E, vrlo često je riječ o slabostima u državama članicama dakle e, provjerama na prvoj razini. E, komisija također e, razmatra izvješća izvješća ravnatelja. Moramo upravljati sa državama članicama. Naši prirodni sugovornici su zastupnici u nacionalnim parlamentima, pa je prirodno razmjenjivati mišljenja s vama. Prošle godine E, kad sam se bavila razrišnicom za 2014. godinu nismo uspjeli imati ovakvo saslušanje. Mi smo pozvali vlade, ali one su odbile sudjelovati u sastanku. Ove godine je slovačko predsjedništvo ljubazno odbilo naš poziv. E, šteta da E, se čini da se e, tijela e, te države ne brinu za nadzor financija Europske unije Neke države članice su same odlučile preuzeti vlastite odgovornosti u provedbi proračunu putem neke posebne izjave o, da su transakcije e, pod njihovim ovlastima bile e, e, pravilne i transparentne. Osobito mislim na tri države članice Danska, Nizozemska i Švedska one su odlučile priložiti te e, izjave. Važno je da države članice preuzmu političku odgovornost za korišenje europskih fondova putem javnog dokumenta. S druge strane, financijska uredba EU predviđa da upravljačka tijela država članica imaju dužnost objaviti godišnju, godišnje izvješće i bilo bi mi drago čuti vaše komentare o tom pitanju pitanju i moguće prijedloge e, u vezi tih nacionalnih e, izjava i o ulozi parlamenta u tom smislu. Voljela bih čuti što mislite o mehanizmu revizije, kako se organizira u vašim državima, e, kako na primjer može Europska unija ponuditi više podrške Također sam e, htjela da se upitamo e, kakvu vrstu dijaloga želimo s nacionalnim parlamentima kao proračunski odbor Europskog parlamenta. Uvjeravam vas da je riječ o suradnji i dobroj volji. Nema nikakve hijerarhije, e, stoga je važno razmjenjivati točne informacije. Europski parlament u prvom redu želi identificirati i shvatiti koji su problemi e, kako bi mogao tražiti rješenja kada revizorski sud otkrije neke nepravilnosti u nekom političkom području, tu mogu postojati različiti razlozi, objašnjenja, opravdanja. Ovdje smo da saslušamo jedne druge, da skrenemo pozornost na probleme s kojima su suočene regionalna tijela u provedbi proračuna. Svi znamo da je jedan od glavnih uzroka nepravilnosti složenost pravila. Mislim da se oko oko toga svi možemo složiti. Znamo da povremeno država članica može biti ona koja je dovela do te složenosti e, kada je sama izradila provedbena pravila, ali i Europska unija tu snosi veliku odgovornost kao e, su legislatora. Stoga je e, dobro da se nacionalni parlamenti sve više uključuju u proces donošenja odluka u Uniji. Svake godine e, imamo e, postupak razrišnice. E, vi ste naravno stručnjaci za proračun, ali pitam se koliko zastupnika u nacionalnim parlamentima zna što je to razrišnica. Jer iako su nacionalna tijela u velike odgovorna za provedbu one nisu odgovorna Europskom parlamentu, već samo svojim nacionalnim parlamentima. Još jednom, Europski parlament nije tu da drži lekcije. E, institucionalni okvir Unije ograničava e, naše djelovanje. Potrebno je surađivati s nacionalnim parlamentima. Nadam se da će oni podržati e, ono što radimo jer je naš zajednički cilj na što učinkovitiji i odgovorniji način trošiti novac europskih poreznih obveznika. I na kraju želim predložiti četiri e, konkretne akcije četiri prijedloga e, kako bi se uspostavila suradnja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta e, u nadzoru proračuna. To je tek prva ideja, dakle razmišljanje na glas, možda o tome možemo razgovarati, rado bih čula vaše mišljenje o tome. Mislim da bi bilo dobro početi od nečeg konkretnog. Prvo, da godišnje prezentacija godišnjeg izvješća Europskog e, e, revizorskog suda bude u prisutnosti nacionalnih parlamenata. E, uvijek ste dobro došli u Brisel. Jasno je da se e, to izvješće odnosi na sve nacionalne parlamente pa moramo razmisliti kako možemo surađivati na tome i kako možemo zajedno e, u partnerstvu e, imati prezentaciju tog izvješća. Moj drugi prijedlog je sustavno ugraditi dimenziju proračunskog nadzora u sastancima odbora za proračun kako nacionalnih parlamenta, tako i Europskog parlamenta. E, to je nešto što svaki šest mjeseci organizira nacionalni parlament predsjedništva u svojoj državi. Mislim da bi ovakvi sustavni sastanci bili korisni. Treći konkretan prijedlog je e, da se oformi e, mreža e, osoblja. Mi znamo da se oslanjamo na svoje osoblje, može biti riječ o tajništvima, kako bi se e, dalje pratila e, pitanja razrješnice kada treba postaviti e, konkretna pitanja državama članicama, ali isto tako e, da bi se e, dobre prakse mogle razmjenjivati u svrhu pojednostavljenja. U svakoj državi možemo imati osobu za kontakte koja će prenositi te informacije. I zadnji prijedlog, a ovo je nešto što je dosta jednostavno, a to je sustavno informiranje nacionalnih parlamenta amenata e, dakle da odbor za proračun šalje izaslanstva u e, nacionalne države, a to se naravno povremeno događa. Ja ću vrlo rado s vama raspravljati o tim konkretnim prijedlozima i možda bi ovo saslušanje moglo biti prvi korak u budućoj suradnji. Puno vam hvala. Hvala. A sada slijedi idući govornik. Bilo bi lijepo ako bismo možda dobili povratnu informaciju na neke od prijedloga. Sada bih pozdravila jednog starog poznanika, gospodina Mizeleja iz Finske. On je prije bio član e, Europskog revizorskog suda, a sada je potpredsjednik odbora za reviziju u nacionalnom parlamentu. Ako sam to dobro shvatila, dobro nam došli, ali Nisela, izvolite, imate riječ. Uh, uh, Dame i gospodo, oh, hvala vam. Čestitam na organizaciji ovog seminara uh, koji je iznimno važan. Kad je riječ o suradnji između Europske unije i država članica, možda možemo iskoristiti krilaticu Hillary Clinton, snažni smo zajedno. Mi možemo biti snažni zajedno. Ja imam šest eh, točaka koje želim iznijeti. Prvo, važno je da parlamenti imaju ulogu u donošenju odluka kad je riječ o Europskoj uniji. U Finskoj imamo poseban odbor i svi naši parlamentarni odbori i zastupnici se bave pitanjima Europske unije. Drugo, u parlamentu Trebamo imati odbor za reviziju, a to treba biti parlamentalno tijelo na visokoj razini. U Finskoj postoji takav odbor koji je zadužen za nadzor, a ima ulogu i u pitanjima Evropske unije. Iznosi izjavu o godišnjem izvješću Europskog revizorskog suda. a osvrće se i na godišnja izvješća Europskog eh, mehanizma za stabilnost. Treće, u parlamentu je potrebno e, treba se govoriti o zaključcima Europskog revizorskog suda i posebnim izvješćima suda. Zato što se tu nalaze zaključci, nalazi koji pomažu ocijeniti kakvoću financijskog upravljanja i načina kako se koriste sredstva, odnosno kako su se koristile u protekloj godini. Izvješće suda kaže da ako odnosno stoji da, da su se države članice i druga tijela koristila svim raspoloženim informacijama, oni bi bili otkrili greške koje su postojale, odnosno do kojih je došlo i prije nego što su izvršene isplate. Četvrto e, se odnosi na korekcije. Mislim da se to ne spominje u izvješćima suda, naime kako da se nacionalno poduzmu koruptivne mjere. Ta odgovornost pada na ministra koji je zadužen za relevantno područje politike. Jasno je da postoji potreba da se među ministrima pojača svijest o korištenju izvješća Europskog revizorskog suda. Ako ne dođe do tih korekcija, postoji opasnost da se neće posao obaviti kako treba. E, peto je da bi moglo doći do više paralelnih revizija, odnosno da su potrebne paralelne revizije kada je riječ o sredstvima i strukturnih fondova i fondova za poljoprivredu e, kako bi se bolje vidjelo kako se ti fondovi koriste u Europi Tim bi se mogao steki, steći uvid u načine kako bi se učinkovitije upravljalo tim fondovima. A odgovornost je zajednička, odnosno e, dijele ju nacionalni parlament i Europski parlament. I konačno, u Europi moramo biti praktičniji. Moramo bolje provoditi sustave. To je jasno. Što manje administrativnog opterećenja, što manje birokracije. Možda bismo trebali e, obavljati reviziju e, na temelju analize rizika u većoj mjeri sustava upravljanja i nadzora, ako dobro funkcioniraju u državama članicama, mogu koristiti reviziju i to bi moglo pomoći umanjiti administrativno opterećenje. U Finskoj Puno radimo na smanjenju nepotrebne birokracije i smatramo da se na tome treba više raditi i u Europskoj uniji. U zaključku nova događanja u Europskoj uniji i upravljanje Europskoj uniji e, znače da je podijeljenja odgovornost e, tijela za reviziju nacionalnih i europskih u potpunosti se mogu složiti s onim što je rečeno u e, bilješci bilješće koju smo dobili za ovaj sastanak. Parlamentarni nadzor treba biti pojačan svim instrumentima koji postoje što može utjecati na uspjeh e, svih koji sudjeluju u trošenju sredstava Europske unije. Općenito, države članice imaju velikih gospodarskih problema pa trebamo više učiniti da bismo riješili te probleme. Potrebno je koristiti strukturne fondove da bi se pojačala konkurentnost, odnosno da bi se otvarala nova radna mjesta. To je dakle tema za daljnje rasprave. Iznimno je važno da nacionalni parlamenti budu upoznati s ključnim nalazima iz izvješća Europskog revizorskog suda te da se poduzmu korektivne mjere na nacionalnoj razini. Još jednom vam zahvaljujem što ste organizirali ovaj seminar i nadam se da možemo nastaviti s takvom praksom i u narednim godinama. Hvala vam. Mi se pitamo kako najbolje ostati u kontaktu, koji bi bio najbolji način. Svi su se dosad ljutili što su ovakvi sastavci završavali bez konkretnih rezultata, svi odu kući i onda nastave po starom. Dakle, želimo pokrenuti pravi istinski dijalog. Europska razina je pravi neprijatelj na nacionalnoj razini a na europskoj razini su nacionalni parlamenti neprijatelji. Dakle, vaše mišljenje je u javnosti puno važnije nego naše. Moramo nadići taj jaz i zato je važno da stvorimo razumijevanje zašto činimo to što činimo. A sada imamo još nešto vremena do koktela. Mi želimo doista pomoći nacionalnim državama da bolje djeluju, želimo poboljšati naravno i europsku razinu. Jasno nam je da je potrebno pojačati razmjenu informacije kako bi dobili bolji uvid u to o čemu se točno radi. Drago mi je da je gospodin Kristens e, s nama iz e, Latvije i sada mu dajem riječ. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice, poštovani kolege. Htio bih e, ovdje večeras iznijeti mišljenje vezano uz ono što smo upravo čuli od finskoga kolege. Slažem se naime sa e, njegovim stavom da nacionalni parlamenti imaju ključnu ulogu. No, političke situacije se mijenjaju i mijenjaju se i na način koji utječe na e, provedbu europskih strukturalnih fondova. Daću vam primjer. U Latviji imamo europsko, e, oprostite, latvijsko nadzorno tijelo, državno nadzorno tijelo koje nadzire uporabu e, strukturalnih frondova Europske unije. Imamo dobro isplanirane projekte, recimo u području poljoprivrede, zatim u području infrastrukture, izgradnje luka, graničnih prijelaza i druge. Situacija u Rusiji dovela je do promjene naše sigurnosne politike mi smo jedna od najvećih žrtava odnosa s Rusijom. Tri naše luke bavile su se prometom između istoka i zapada. Međutim, nakon onoga što se dogodilo u Ukrajini, te trgovine gotovo da uopće i nema. Došlo je do velikog smanjenja prometa koji prolazi kroz te luke. Recimo u luci u Rigi izgradili smo objekte za za promet roba, dakle logistički promet koji smo iselili iz središta Rige i to na temelju pretpostavke kako ćemo imati veliku količinu tereta koji će putovati prema bivšim sovjetskim republikama. Međutim, e, tog prometa sada nema. Zatim izgradili smo nove granične prijelaze, uložili smo milijune eura u nove skenere za kamione. Međutim, promet roba e, preko naše cestovne granice sada je prenizak i ti skeneri se zapravo uopće ne isplate. Drugim riječima, mnogo je novca uloženo, a da u obzir nisu uzete političke okolnosti. Sada kada je potražnja pala, novac se ne koristi na odgovarajuće svrhe. Drugim riječima, e, europski novac ne koristi se onoliko racionalno koliko bi se mogao koristiti. Nije ovdje riječ samo o pretjeranoj birokraciji. Komisija mora uzeti u obzir i političke okolnosti jer Političke okolnosti su utjecale na to da se sredstva nisu koristila racionalno. Neki su rekli da je u Briselu ljudima možda teško razumjeti što se događa na terenu. Na neke države članice, recimo poput Njemačke, sankcije protiv Rusije nisu e, toliko snažno utjecale. Međutim, baltičke zemlje, naš mljekarski sektor recimo, e, su u katastrofalnoj situaciji zbog tih e, sankcija i e, trgovina se smanjila na minimum. Mnogo e, smo toga napravili u našem nacionalnom parlamentu kroz proračun kako bismo nastojali nekako umanjiti tu štetu. Hvala. Hvala što ste spomenuli jedan problem koji nismo spomenuli, naravno s pravom govorite o svijetu koji se neprestano mijenja i tu e, izgradite pogone za proizvodnju mlijeka, a nakon toga se ovaj sektor uruši. Dakle, to su problemi s kojima smo suočeni svaki dan, moramo stalno računati na sve i želimo pomoći državama članicama da iziđu na kraj s ovakvim problemima. Danas su problemi znatno drugačiji nego prije pet godina ili prije 13 godina kada sam e, započela raditi u ovom odboru. Tada smo bili suočeni sa sasvim drugačijim problemima. Iz današnje perspektive mi se e, prošlost čini kao dobro staro vrijeme, vrijeme u kojima problemi nisu bili tako ogromni kao danas. Stoga je razmjena jako važna i pitanje je kako ćemo se postaviti prema svijetu koji se neprestano mijenja. Pogotovo u našem području, to je vrlo važno pitanje. Moramo biti učinkoviti, naši projekti moraju biti učinkoviti, a ako pogledamo sadašnje projekte, e, onda ćete vidjeti da je to doista zastrašujuće i da, takvi, i da ti projekti danas nisu takvi. Voljela bih Alana još jedan puta priupitati kako on vidi situaciju. Nama pada u oči da se svijet mijenja, pogotovo unutar Europske unije i da imamo um, zemlje primateljice i zemlje davateljice, pa bi nas zanimalo imate li vi predođbu kako možemo zainteresirati zemlje članice za učinkovito korištenje sredstava. Naravno da postoje velike razlike u interesima, u tumačenju značaja Europske unije od države članice do države članice. Europska unija bi trebala imati isti značaj za sve članice jer ne radi se samo o novcu, radi se o našoj o našem zajedničkom projektu. Možete li, molim vas, iznijeti svoje mišljenje? Izvolite. Uh, pa to je svakako dobro pitanje. Mislim da postoji taj problem, a to je da uloga parlamenta u mnogim državama članicama nije dovoljno snažna, zapravo je poprilično slaba i po mom mišljenju treba je pojačati. Postavlja se pitanje kako uspostaviti bolju suradnju s parlamentima po pitanju upravljanja. Dakako i vijeće je odgovorno za ovo područje. Često sam mogao primijetiti da e, vijeće za gospodarska i financijska pitanja, dakle ECOFIN, e, kada oni dobiju e, mišljenje Europskog revizorskog suda, to za njih nije osobito važno pitanje. Dakle, mislim da bi trebali više pozornosti posvetiti e, mišljenjima Europskog revizorskog suda. A mi također možemo uputiti nacionalne parlamente na to da uzmu u obzir mišljenja, odnosno izvještaje Europskog revizorskog suda na svojim sjednicama i da ih razmotre. Dakle, države članice mogu odraditi svoj dio posla i mislim da je to važno. Treba napraviti odgovarajuće korekcije na nacionalnoj razini, inače nećemo moći ostvariti onolika poboljšanja kolika su potrebna. Kolegi Lazaro hat mi erzählt, Kolega Lazaro mi je rekao da je bio nedavno na vijeću i da je morao četiri sata čekati na ekofinu. Kako je to? Kakav je interes država članica i vijeća za rad Europskog revizorskog suda? Smijem li vas to pitati? Pa sve zainteresirane strane, svi dionici trebali bi biti zainteresirani za rad revizorskog suda. Kada je riječ o ishodima i o tome na koji način možemo poboljšati ishode, prije svega treba reći da države članice trebaju unaprijed odlučiti koji su to rezultati, koji su to učinci koje žele ostvariti projektom koji predlažu u sklopu operativnog programa. To je uistinu važno, a komisija pak treba imati zajedničke smjernice za sve države članice i kada je riječ o usvajanju, prihvaćanju operativnih programa, važno ih je uskladiti s političkim ciljevima zacrtanim u desetgodišnjoj strategiji. Mi smo u svojim izvješćima više puta naveli da ne postoji usklađenost između ciljeva strategije do 2020. i operativnih programa država članica. Dakle, države članice, a i komisija trebaju te poveznice i ciljeve unaprijed utvrditi Dakle, treba točno odrediti ciljeve za sve projekte koji se sufinanciraju. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala vam. To je trenutak istine. Sada bih se osvrnula na zadnje izvješće o razrešnici. Martina, što ostaje iz zajedničkog upravljanja, što treba ostati i što želimo preporučiti kolegama prije nego što prepustimo gospodinu Celera da E, kaže završnu riječ. Uh, pa možda je najvažnija stvar i poruka koju bismo trebali um, zapamtiti s ovog sastanka jest da sljedeći puta dođemo na saslušanje i da se ne bojimo onoga što čujemo. Dakle, važno je izvući određene pouke i E, doista pokušati poboljšati stvari. To je ono što mi je lani nedostajalo i zavidim kolegi Joachimu Zerdu da on ima tu mogućnost razgovarati s nacionalnim parlamentima prije nego što sastavi izvješće vezano uz razrišnicu. Nemojmo to promijenjati. E, mijenjati, trebamo napraviti ovakvu raspravu i analizu svake godine i nemojte se bojati doći. Vidite da smo ovdje u, odboru za nadzor proračuna ljubazni i volimo otvorene razgovore. Hvala. Sada bih kolegi Celeru i izvjestitelju za godinu 2015. predala riječ. On će onda eh, dati završnu riječ, a potom vas želim pozvati na koktel na drugome katu. Svi ste dobrodošli da popijete čašiću s nama jer sve što od nas dobijete ste već odavno platili. I želim pozvati sve kolege, sve suradnike i želim vam poručiti još jednu stvar. Razmjena je vrlo važna. Upravo smo uspostavili ured europskog financijskog tužitelja i mnoge države članice su bile protiv no uh, htjeli smo jedan instrument koji će proračun Europske unije bolje štititi od prijevare, ali nismo se mogli osloniti na to da će se nacionalna pravna tijela aktivirati u slučaju korupcije i pranja novca. Stoga nam je potrebna ovakva instanca na europskoj razini. Dakle, to je tužitelj koji nije zadužen za sve, nego samo za europsku razinu. On će se brinuti samo za europski proračun u državama članicama. Naravno, nacionalni parlamenti trebaju znati da nećemo samo tako odobriti sredstva državama članicama koje su protiv uspostave ovakve europske razine. Mislim da je vrlo važno da vas informiram o važnosti ove institucije, jer radi se o zaštitu financijskih interesa na europskoj razini, jer nažalost ne možemo se osloniti na e, određene pravne institucije u pojedinačnim državama članicama i stoga smo sada pokrenuli ovaj projekt i nama je to vrlo važno, a sada kolega Celer e, ima priliku da kaže završnu riječ. Želim se svima zahvaliti na dolasku i tajništvu, e, na organizaciji nije bilo jednostavno organizirati ovakav sastanak. A sada gospodine Celer, izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. U Njemačkoj postoji e, izreka da je svaki početak težak i već je nekoliko puta upućena na to da uopće nije bilo tako jednostavno organizirati ovaj sastanak, sastanak predstavnika regija nacionalnih parlamenta i zastupnika Europskog parlamenta ovdje na odboru e, za proračunski nadzor, no postalo je vrlo jasno da je ovakva suradnja i tekako potrebna. Ono za čim žalim je da su e, neke kolege iz odbora bile prisutne, ali ne u onoj mjeri koju sam ja želio. Žao mi je što e, nisu bile prisutne ni neki kolege koji su zaduženi za teme koje smo danas razgovarali, a oni stalno zahtijevaju da moramo surađivati sa nacionalnim tijelima, sa e, nacionalnim predstavnicima. Žao mi je da oni danas nisu došli, ali e, sigurno će tome biti bolje kada izvršimo veći pritisak kada je riječ o sredstvima u okviru zadanih vremenskih rasporeda i sigurno će doći do nekih poboljšanja ako povećamo pritisak. Postalo je jasno da potica iz Europske unije, da je to nešto što se vrlo rado koristi, prije svega u onim regijama gdje postoji velika odgovornost. E, naime, sredstva se koriste za projekte za koji inače nema dovoljno novca, no naravno to nisu božićni pokloni koji ćete samo tako naći ispod božićnog drvca, već morate biti dobro pripremljeni i naravno morate postići rezultate u zajedničkom interesu regije i pri tome se treba pridržavati europskih ciljeva i uključiti se u postizanje istih. Nekoliko puta je već rečeno da su i europska sredstva ograničena Također je spomenuti Brexit i ako doista dođe do Brexita, dakle ako istupi iz Europske unije jedna od velikih zemalja davateljica, onda ćemo morati iznova postaviti proračun i korištenje sredstava. Dakle, postavlja se pitanje kontinuiranog nadzora, nadzora postizanja zajednički određenih ciljeva, a pritom je najvažniji europski proračun. Dakle, treba izvršiti nadzor je li sve usklađeno, pri tome nam je potrebna i vaša pomoć. Mislim da smo sada napravili prvi korak i jako mi je drago da je tako puno kolega došlo danas na ovaj sastanak i nadam se da ćemo nastaviti danas započet dijalog. Puno vam hvala. Thank you very much. The meeting is closed. Join us for the cocktail second floor. Hvala, sastanak je završen. Molimo vas, pridružite nam se na koktelu na drugom katu.